So, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo, kolege i kolegice. Počinjemo sa današnjim sastankom. Imamo 16 e, e, jezika. E, svi kolege tih jezičnih skupina ovdje, pa mogu govoriti njemački pripremili smo dokumente kao obično, pitanja i o odgovore. E, ti su dokumenti stigli tek jučer. Bilo je teško da se to sve pročita i ocijeni. Kao i danas, naš današnji sastanak se prenosi e, preko interneta na Europa website Ukazujem na to da imamo ovdje kamere. Svaki govornik je spojen direktno sa kamerom. One se uperuju automatski na govornika. U drugom dijelu javnog saslušanja, javno saslušanje i e, uloga e, računovođa u bankarstvu Prvi dio, moram reći, je bio prije nekoliko dana sa vrlo interesantnim doprinosima i drago mi je što danas imamo stručnjake u dva panela. E, iz redova novonara koje pripadaju mreže, mreži u preko koje su cirkulirali dokumenti Panama, Imamo dva novinara koji će otvoriti e, raspravu. Prv, gospodin Benedikt Štrunc e, iz NDR-a u Njemačkoj. On je e, član Panama Papers team. Zatim je Aleksandra Helena Sobic, ona je bolesna, a Katrin Kajker bivša e, dužnostnica za sukladnost Berenberg banka, Mihael Keme, e, e, glavni direktor i član upravnog odbora Udruženja njemačkih banaka i Torsten Höhe, načelnik pravnog odjela Udruženja njemačkih banaka. Ulrike Paul, potpredsjednica Bundesrechtsanwaltskammer, e, dakle komore, e, odvjetničke komore i Frank Jonik, e, načelnik odjela za suzbijanje pranja novca i kaznenog prava braka. Svaki će govornik imati sedam minuta, a nakon toga imamo popis govornika koji smo dogovorili između E, klubova. E, imat ćemo slotove od pet minuta za pitanja i odgovore. Mm. Počet ćemo. Benedikt Strunc, imate riječ, izvolite. E, dame i gospodine Langen, danas se bavite ulogom banaka u industriji offshore. Panama dokumenti su pokazali da su evropske banke e, prodale tisuće e, offshore e, poduzeća i osnovale tisuće takovih poduzeća. Dati ću podatke za Saveznu republiku Njemačku jer imamo i predstavnika udruženja njemačkih banaka. E, imamo 14 e, banaka koje su uključene u, Panama dokumente, 1200 fiktivnih e, poduzeća i tu su dvije točke važne za našu diskusiju. u bankama koje su uključene u ovaj skandal. Imamo Deutsche Bank, e, Dresdensku banku, Landes e, banke, e, Bayern BD banku, cijeli spektar njemačkih banaka. Još jedno je važno u tom kontekstu. Podaci koje smo imali E, u tom trenutku je sto od tih e, fiktivnih poduzeća još bilo aktivno. Kad govorim o, offshore, onda govorim o računima koji tamo postoje. Još jedan aspekt. Mosak van Zeger je, e, jedan ponuđač offshore, ima ih drugih, on je samo vrh ledenjaga. Kad govorimo o poslovima offshore, moram pojasniti dvije stvari. Prvo, područje offshore se često e, e, miješa sa nemoralnim ponašanjem, i, ali i kao fiskalni problem. To je točno. Za nas novinar je e, glavna teškoća offshore poslova jer e, sa tim poreznim oazama imamo e, sustave u kojim se e, nalazi kriminalni novac i on se onda otamo šalje u stvarnu ekonomiju, u legalnu ekonomiju. Porezne oaze, dakle i banke koje tako posluje, banke se brinu za to da E, ove e, oprane novce integriraju u legalnu ekonomiju i time se ti rizici transferiraju u Europu. Drugi aspekt e, je tu. S našeg stanovišta banke nisu pomoćnici ili korisnici poreznih oaza, nego integralni dio toga. To je njihov rad. To ću E, ilustrirati s Berenbankom. E, nju predstavljam stoga što je ona jasno pokazala s kojim rizicima ovdje imamo posla. To je, jedna, to je druga najstarija banka na svijetu. E, ima milijun portfelja. Berenbanka banka je, ima, ima veliki prestiž, dugu povijest i to je jedna od banaka e, koja je naročito usko surađivala sa Mosak Fonsecom. Imala je, e, e, tu su postojala tri aspekta. U prvom redu, jedan od sinova osnivača Mosan Fonseca je bio na praksi u Švicarskoj. Berenbank E, direktor je sam e, osnovao jednu offshore e, firmu. Time upravlja Ramon Fonseca i sad je u sumnji da optužen da je radio milijunske poslove koje su kažnjivi Berenbank ima 14 e, e, fiktivnih poduzeća, to je posredovao je za 14 e, takovih poduzeća. Da vam pokažem kako funkcionira taj aspekt. Idem kao klijent u banku, Mozak Fonseca se e, e, obraća obraća i trebamo e, račun za ovu offshore firmu, za ovo offshore poduzeće. U tom postupku imamo dva postupka koje su nerazumljivi za nas. Cijeli postupak se odvija u strogoj anonimnosti. činovnik banke zna da e, banka slijedi gospodarske e, ciljeve e, ali klijent plaća nekoliko tisuća dolara da taj posao ostane tajan. Oni imaju i nadimke, a ne prava imena. Treći aspekt koji tu postoji, banke e, onda e, se obvezuju ili kažu da neće podatke o računima e, slati dalje. Opet kazneno djelo. Ono što je za, začuđujuće, poduzeće poput Monsak fozeka koje je već prije imao reputaciju velikog rizika, od njega se traži da objasni odakle dolazi imovina. E, cijeli e, postupak due, diligence je e, međutim ostavljen samoj Monsac Fonseca. to je vrlo sumnjivo. naravno tu se potkradaju velike greške u Panama a, dokumentima E, je mm, e, Beren je imala jednog švicarskog klijenta, nismo čuli ime, e, koji je povezan sa kartelima droga. Isto tako je povezan sa aferom Siemens. Mogli smo ustanoviti da Berenberg ima dalja, e, dalje vrlo sumnjive klijente. Kalbaj e, skupinu e, transportnog ministra za promet, bivšeg ministra za promet Ukrajine koji je pod sumnjom da je kršio sankcije i da je slao oružje u krizne, krizne regije. Za, isto tako je bio povezan sa jednim od eh, najvećih eh, kokainskih kartela svijeta. Eh, sve, je to povezano također i sa kriminalitetom u istočnoj Europi. Mm, imamo tu i krijumčare kokaina i općenito krijumčare droge Vidimo da banke e, integriraju te rizike e, pitimo se e, je li to ponašanje rezultat rupa u propisima. Kao prvo, ja mislim da korištenje jedne fiktivne firme Banke to ne postavljaju u pitanje, e, one ne prijavljaju, prijavljuju sumnju na pranje novca. E, treća stvar, pranje novca i posredovanje u tome, to smo mi ustanovili u istrazi. Državni odvjetnici e, ne djeluju dovoljno na tom području, ne surađuju na tome. Danas bismo možda sve radili drugačije kad su te tolike stvari poznate. E, istraga e, protiv Berenbank banke e, je obustavljena zato jer to po njemačkom zakonu nije kažnjivo ako se radi o pranju novca za strane klijente. Hvala lijepa, gospodine Štrunc. moramo podijeliti vrijeme jer inače drugi kolege neće moći govoriti, a moramo imati i e, vremena za e, pitanja i odgovore. E, bez novinarskog rada sve ove stvari ne bi bile izašle na svjetlo danas, toga smo vam vrlo zahvali. Gospođa Katrin Kajkert je sljedeća, ona je bivša suradnica Bernberg banke. Morate upaliti mikrofon. Hvala lijepa. Ja sam spremila moj, izlaganje na engleskom, ali ipak ću govoriti njemački. E, e, gospodin Strunc je rekao bez novinara ne bismo otkrili ovaj skandal, ne bismo ovdje sjedili isto mogu potvrditi. Ja sam radila kod Bernberg banke, radila sam kao compliance officer. Mi smo e, naišli na jedan, e, e, jednu veliku skupinu ljudi koji su prali novce, razne poslove ruske banke, ruske vlade, Mosak Fonseca, mnogo offshore e, poduzeća e, i krivotvoreni potpisi, svašta se tu pokazalo. Mi smo o tome obavijestili upravu, a onda smo izbačeni iz banke. E, optužili su nas da lažemo zabranili su nam kontakte sa bankom. E, mi smo tužili banku zbog otkaza, bez otkaznog roka. E, oni su morali ići na sud s nama. E, jedna odluka rekla da gdje su bivši kolege u pitanju da, da nam nije da nam nije dozvoljeno nastupati protiv vlasti. Ako ne bismo tako postupili, onda bi a, e, Bernbank banka mogla ići na upravni sud i mi, mi bismo mogli završiti na sudu. U listopadu 2015. Berenbank banka je to upravo pokušala kad je jedan, jedan klijent iz Libanona koji je bio na popisu sankcija Bernbank banka se obratila sudu za radne sporove u Hamburgu i taj spor još uvijek traje. Kad smo shvatili da Bernbank banka neće uspjeti u tom, kad su shvatili da neće uspjeti, onda su se počeli boriti protiv e, e, najbeznačajnijih e, članova ljudi koji su izbačeni. Optužili su nas morali smo napustiti banku, ali i E, i drugi djelatnici su nalazili probleme. Oni su se obratili unutarnjem odjelu za pritužbe i njih su izbacili. Međutim, to nije dovelo do tolikog e, skandala u javnosti kao kad su nas izbacili. E, slučaj kade e, skupine Ukrajinska Kalbe skupina, Kalbe grup, je bila izvor e, otkrića ovog pranja novca. Mi smo to otkrili najprije 2011. bern banka se pravila kao da nema pojma o tome. E, e, često su se pojavljivale imena koja su povezana sa Van Nagelom. U ljeti 2013. kolege i ja smo otkrili da da je e, e, dužnosnik za e, sukladnost u Bernbanki je otvorio vrata skupini Kalbe i mafiji. 2013. jedan brod sa puna oružje išla u, južni Libanon za gusare. E, to je otkriveno, to je bilo povezano sa Ukrajinom. E, Bernbank banka je željela proširiti e, svoje kontakte s tim Ukrajincem, gospodinom Ombanskim. Pol, politički izložene osobe su to objavile, ali nisu mnogo postigle. banka se riješila imena Kalbi, e, zbrisala sve tragove e, broda. Igor Obanski je opisan kao obični član e, parlamenta, a neko zamjenik ministra sve e, transakcije su opisane kao transakcije niskog rizika, a ne kao pranje novca. E, sve inkriminirajuće e, stvari su maknute i na kraju je dužnosnik za sukladnost sam trebao odlučiti o slučaju Bernbank je uvijek bila neki primjer za dobre prakse. A, mislim da, barem u, javnosti se tako činilo. Hvala lijepa. Ovi, ovi su postupci post, počeli ve, e, 2013. E, moramo se pitati što se dogodilo u međuvremenu. Sada ću zamoliti e, za riječ Mihajla Kemera, e, glavnog direktora i člana e, upravnog odbora Udruženja njemačkih banaka. Morate si podijeliti vrijeme sa gospodinom Heheom. Äh, sehr geehrter Herr sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, dakle, E, zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo. Kao prvo puno vam hvala na e, pozivu da govorim. Der Bankenverband ist in Berlin, Brüssel und Frankfurt ansässig. Kao prvo bih želio reći da e, imamo e, više od 200 privatnih banaka. Naši članovi su globalne aktivne velike banke do privatnih e, banaka koje su regionalno imaju bazu u Njemačkoj. Članovi našeg udruženja banaka e, su, imaju konkurenciju jedni s drugima. Naše rasprave su vezane za e, regulatorna i politička pitanja. Načelno, mi se ne bavimo informacijama vezano za naše odnose sa e, klijentima, niti dajemo savjete drugim bankama vezano za njihove odnose s klijentima. To nije samo zbog konkurencije, nego to je nešto što prelazi e, nadležnosti e, prava o konkurentnosti. E, prvo želim reći da mi bez rezerve podržavamo borbu protiv pranja novca, utaje poreza i financiranja terorizma. Mi stalno pokušavamo poboljšavati naše propise vezane za to. I zato mi je drago da je predsjednik Njemačkog ureda za kaznene e, istrage, kada je intervjuiran 11. E, travnja rekao da e, je ponašanje banaka kada se radi o pranju novca bilo uzorno jer u Njemačkoj oko 99% svih sumnjivih transakcija je prijavljeno. U Njemačkoj većina e, e, prijava za pranje novca dolazi iz financijskog sektora. Zato želimo osigurati da postoje regulatorna baza koja će osigurati da e, banke to prijavljuju. Ako dođe do kršenja, a ne kažem da nema kršenja propisa, onda je E, banka o kojoj se radi i njihova administracija e, ona koja mora ispraviti tu situaciju i sankcionirati je ako treba to zakvera e, pravne, postupke za taj proces, a što se tiče e, dokumenta iz Paname, mi shvaćamo da je taj proces nešto što još uvijek traje u Njemačkoj. To nije neobično, baš obrnuto, s obzirom da treba toliko materijala istražiti, to je sasvim normalno. E, mi ne smijemo prejudicirati nalaze tih istraga, ali mi naravno ćemo rado E, sudjelovati u pravnoj i političkoj raspravi e, od, e, objavljivanja dokumenta iz Paname. To je istina i kada ne govorimo samo o njemačkim pitanjima. Njemačka nema offshore financijski centar. Prema sud Deutsche Zeitung dokumenti iz Paname pokazuju da ima 214 tisuća trgovačkih društava offshore koji su uspostavljeni nedavnih godina. Njemačke banke imaju su, su e, e, osnovale barem 1200 fiktivnih trgovačkih e, društava kroz njihove strane e, baze uz pomoć pravne tvrtke Mossack Fonseca. ali to je jedan mali broj banaka kada se to usporedi sa međunarodno aktivnim bankama. Isto tako između 40 najvećih međunarodnih e, posrednika nema njemačkih pravnih e, firmi, poreznih savjetnika i sl. E, mi tražimo veću transparentnost. Moram vas podsjetiti da drugi dionici su oni koji su bili uključeni u pregovore vezane za borbu protiv pranja novca a bankarski sektor je želio e, uvesti upisnike. E, pranje novca i e, utaja poreza mogu biti suzbijane jedino ako postoji međunarodna suradnja. Međutim, s obzirom da postoje različite pravne situacije u raznim zemljama, to je težak proces. Mi znamo da nema alternative tomu i to je za sada E, dosta uspješno. Mislimo da e, radna skupina za suzbijanje prana novca i e, financiranja terorizma je vrlo uspješna. Isto to radi OECD i Evropska unija olakšavajući međunarodnu razmjenu poreznih podataka. Ne smijemo skrenuti s tog puta, nego moramo ići i dalje tim putem. Međutim, postoji rad u međunarodnim tijelima je pun rizika e, ako primijenimo e, jednu mjeru za sve koji e, zanemaruje različite jurisdikcije. Naravno, to ne govorim ništa novo o Europskom parlamentu, jer iz našeg iskustva Europska unija nam pokazuje da zahtjevi koji dobro funkcioniraju u jednoj državi članici ne funkcioniraju tako dobro i u drugoj. Kada se radi o sumnjivim e, transakcijama i prijavama e, sumnjivih transakcija, kao što sam prije rekao, mi vjerujemo da je kvaliteta bolja od e, količine. Mi trebamo dvostranu komunikaciju s nadležnim vlastima, ali u ovom trenutku to je komunikacija samo u jednom smjeru. Imamo vrlo konkretne prijedloge za dati. E, međutim, mislim da to nije u skladu e, konteksta ovog, ove izjave. Možda vas mogu podsjetiti na, vaš, na naš e, pisani odgovor koji sam poslao prije ovog saslušanja i rado bih usmeno o tome govorio u tijeku rasprave. isto tako možemo nakon saslušanja nastaviti našu raspravu. E, ja smatram da je rad ovoga odbora jako veliki i važni dio e, dubinske analize koja je potrebna. Hvala vam na vašem pozivu i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala, hvala lijepa. Gospodine To je bilo točno 7 e, minuta, dakle uzemno ste iskoristili ovo vrijeme. Siguran sam da ćemo moći pogledati i e, posljedice. E, sada ćemo krenuti na gospođu Ulrike Pala. Hoćete li nam govoriti zajedno ili sedam minute zajedno? Gospodin Jonik, izvolite. Ja ću vrlo ukratko vam opisati različite faze pranja, e, suzbijanja pranja novca i kako su e, pravnici u to uključeni. Prvo je e, plasiranje, to znači kada dobijete prljav novac u pravni financijski sustav na račun banke. Tu financijske institucije igraju najveću ulogu. Druga faza je e, neka vrsta pravljenja različitih smjerova gdje, e, vidimo gdje taj novac ide tu i tamo, dakle ide oko svijeta i e, teško je pratiti trag novca. Ova druga faza pranja novca karakterizirana je e, sa mnogo E, gubitaka kada se radi o troškovima transakcija, ali to je jedan način na koji možete prepoznati pranje novca. Imate vrlo e, neprivlačne transakcije u koje ljudi ulaze. Međutim, ako je vaš novac 100% e, dobar, možete prihvatiti gubitak od 2 ili 3%. U ovoj drugoj fazi pravnici zapravo nisu uključeni, ali treća faza je ona u kojoj ne, ispričavam se. Druga faza je faza u kojoj se mogu uključiti e, pravnici jer e, klijenti mogu e, prebacivati novac putem jednog združenog trust računa pravnika i zato mi smo dosta sumnjičavi kada se radi o ovakvim trust računima i kada se oni koriste treba postojati dobar razlog e, za ove traste račune, jer e, ne postoji razlog zašto klijent ne bi mogao transakciju provesti kroz vlastiti račun. Treća faza je kada se novac integrira u e, normalno, normalno poslovanje. Možda taj novac nije više tako prljav kao što je prije izgledao. Sad je možda malo sivkast, više nije crn. A treća faza kada možete utvrditi kriminalne aktivnosti, jer sada oni zaista žele e, koristiti pravnike, porezne savjetnike, jer žele taj svoj novac uložiti u pravne investicije. I sada e, klijent dolazi i pita kako mogu uložiti moj kapital. Naravno, mi nemamo toliko e, prijava sumnjivih transakcija jer smo mi u trećoj fazi kada ne možete više tako lako prepoznati taj prljavi novac. A polazna točka je također drugačija. U Njemačkoj banke imaju e, bilju, e, biljune eura E, transakcija. Međutim, ako imate 2000 e, pravnika i svako ima 300 predmeta, onda govorite o 15.000 takvih predmeta i ne možete to e, usporediti sa triljunima, biljunima transakcija. Dakle, ima naravno mnogo predmeta takvih pravnika koji nemaju nikakve veze sa pranjem novca, kao što je pravo autorskog prava ili ostala ili ostale, e, ostala pravna područja. Međutim, postoji jedan mali uzorak e, toga i ako imamo 20 ili 30 prijava o sumnjivim transakcijama godišnje, to je ono što bismo i očekivali. A što je sa mogućnosti da progonimo u stvari sve te zločine? propisi se e, primjenjuju kao na sve druge i savjetnik e, može biti, e, može biti optužen za pomaganje i postoje nekoliko sankcija za pravnike. Imate pravni postupak u kaznenom pravu, a onda imate naravno i stegovni postupak odvjetničke komore. A sada ću dati riječ kolegici. Samo jedna stvar, ima dosta poreznih utaja vezanih za e, predmete e, rastave, braka. Dakle, e, to je dosta teško pitanje kada se radi o o rastavi. U Njemačkoj izbjegavanje poreza nije kazneno djelo. U Njemačkoj je situacija takva da porezni savjetnik ima odgovornost pronaći najbolji mogući, najbolju moću konstrukciju da smanje porez za klijenta. Ako to ne učine, onda e, će morati platiti odštetu svojim klijentima. I zato klijenti očekuju od pravnika i pravnih savjetnika, odnosno poreznih savjetnika, da uspostavi jedan aranžman koji će im pravno omogućiti da ne plate više poreza nego što moraju platiti. Problem je kada su e, pravni propisi prekršeni. U tom slučaju e, klijent je odgovoran, ali i savjetnici i pravnici su e, odgovorni za pomaganje u taj poreza. Sudska praksa pokazuje da ne može biti da može biti zloporabe. Međutim, e, pravnik ili savjetnik mora e, iskoristiti sve pravne mogućnosti da smanji poreze. A složenost e, poreznog zakona u Njemačkoj omogućava to u mnogo slučajeva. U Europskoj uniji i na međunarodnom planu problem postoji zbog toga što postoje različiti porezni sustavi i različite porezne stope i to još više posložava stvari. Dakle, ponekad koristimo e, sjedište nekog trgovačkog društva u jednoj e, jurisdikciji, a onda imamo tvrtke čeri u drugim jurisdikcijama. Naravno, nije nezakonito otvoriti fiktivnu kompaniju, niti staviti novce u banku u Švicarsku. Ponekad e, muževi ne žele da njihove žene znaju da imaju te novce. Međutim, postoje različite mogućnosti izbjegavanja poreza, ali e, porezni savjetnik ili pravnik je e, odgovoran za kazneno djelo samo ako klijent to e, iskoristi da utaji porez u Njemačkoj. Zato je dužnost savjetnika ili pravnika da pronađe najbolji pravni aranžman i zakoniti aranžman koji je moguć ali ako e, savjetnik ili pravnik e, prijeđe tu crtu koja je dopuštena, onda e, u članku, prema članku 360 njemačkog zakona mora snositi posljedice. Nakon kaznenog postupka imamo i stegovni postupak koji mora proći. Pa postoji i danje pitanje, a to je da porezne vlasti ih mogu smatrati odgovorne za e, utajani porez. A kada se radi o međunarodnim aranžmanima, e, tu se radi o milijardama eura. Hvala Janik, gospođo Porl i gospodine Janik. Čuli smo e, što kažu stručnjaci. Mogu li samo reći da vodimo zapisnik sa ovog sastanka i taj zapisnik će biti e, na, javno na raspolaganju. E, mogu li e, otvoriti raspravu? Kofod, izvjestitelj, izvolite. Kao prvo, zahvaljujem našim gostu, našim gostima što su došli pred ovaj odbor i postavit ću nekoliko pitanja, biti ću vrlo konkretan, kao prvo gospodinu Štuncu. Rekli ste da prema vašem mišljenju je problem kada e, oprani novac bude ponovno uložen u e, realno gospodarstvo ili u razne banke. S obzirom na vaše istrage u ovom području, koji je najučinkovitiji način da se e, taj novac, da se spriječi da se taj novac vrati u realno gospodarstvo? Gospođa Catherine Kickard, hvala vam lijepa na vašem uvidu u banku Berenbend. Mislim da je ono što ste nam vi danas rekli izuzetno važno. Jer pokazuje da možda imamo velike izjave banaka i posrednika, ali na kraju svega vidimo da e, postoje razni postupci kako možete pomoći vašim klijentima da operu novac, izbjegnu porez ili pošalju novac u neku poreznu azu. Želim vas pitati, s obzirom da ovaj parlament e, e, se bori za zaštitu zviždača, Isto tako kada se radi o kodeksu ponašanja za e, savjetodavne službe i sankcije za banke i druge posrednike koji se bave takvim aktivnostima. Dakle, ako stalno i sustavno e, se se e, puštate da ti savjetnici i odvjetnici to rade, na kraju možete izgubiti svoju bankarsku licencu. Je li je to moguće? Želim pitati gospodina Kema. Kemera. Malo sam bio šokiran što niste u stvari odgovorili na ono što ste čuli od gospođe Kajkert. Ona je bivša e, službenica za e, usklađenost. Mislim da ono što ste vi danas rekli je neka vrsta obrane za banke u Njemačkoj i ja bih očekivao nakon onoga što smo čuli od gospođe Kajker da ćete se pozvati na to i reći na koji način se to može zaustaviti, kako se ove e, prakse banaka mogu zaustaviti. E, dakle, na koji način možemo zaustaviti ove stvari e, koje je učinila Berenben banka danas, a možda i sutra? Imamo pitanja za tri sudionika. Kao prvo gospodin Štunc. E, ja ću biti vrlo kratak. E, s mog stajališta mislim da je bilo tri važne stvari. Prvo, mislim da je važno da banke budu e, na neki način pojednostavljene, da bude jasno zaposlenicima što se događa offshore, koja je njihova ekonomska svrha. Drugo, ako imaju određene zabrinutosti, trebale bi prijaviti usumnjive transakcije. Isto tako ne mogu shvatiti e, kako možemo e, outsourcati e, dubinsku provjeru. U Njemačkoj kazneni postupak vodi, radi se zapravo samo o malo predmeta. Gospođa Kirkec je sljedeća. mojeg stajališta pravni okvir u Njemačkoj je dovoljan, posebno kada se radi o osobnoj odgovornosti banaka, e, direktora banaka ili službenika za e, usklađenost, a isto kada se radi o zaštiti zviždača. Moji bivši kolege nisu zviždači. Mi smo izradili naše izvješće prema pravnim e, propisima, e, predali smo ga prvo nadzornom odboru i svim relevantnim tijelima. Tek nakon toga smo išli u javnost, zato mi nismo bili žviždači. da smo bili zviždači, bili bi zaštićeni zakonom. Međutim, e, osim nas, niko drugi se nije držao zakona. Sa direktorom Berenden banke uvijek je postojao e, strah da mi kao, e, kao e, službenici za usklađenost možemo biti smatrati odgovornim. U 2005. ti službenici za usklađenost su bili osuđeni jer se govorilo o tome da oni mogu postati i osobno odgovorni, kazneno odgovorni. Osim tog e, predmeta, mislim da nije bilo nikakvih drugih posljedica kada se o tome radi. Berenben banka nije bila optužena za skrivanje novca, odnosno za pranje novca između Švicarske i Njemačke. Usprkos tome, e, Berenden banka je nastavila raditi kao i obično i ništa se nije dogodilo. Gospodin Kemer? Ja ću samo ukratko odgovoriti. Pitanje je što radimo da e, zaustavimo ono što se događa u banci Berenbend. Dakle, mi govorimo o ulozi jednog udruženja i onoga što mi možemo i ne možemo učiniti. Ja ne pokušavam izbjegavati to pitanje, ali nisam osobno svjestan, svjestan onoga što se tamo događa. Naravno, čitam ono što piše u novinama i izgleda vrlo ozbiljno. Međutim, s mog stajališta ja mislim da to nije još dobro istraženo. Do sada nema potvrde da se to zaista i dogodilo i gospodin HH će i dalje raditi na tome. Ako smijem reći, na temelju onoga što sam čuo danas ujutro na ovom panelu, imam dojam da dokumenti iz Paname se usredotočuju na aktivnosti banke Berenberg zato što radiotelevizija isto tako e, e, ima sjedište u Hamburgu. Međutim, postoji 0,5 e, impliciranih računa i ovakvih slučajeva u Njemačkoj, a u merendenbanci samo jedan mali postotak. Dakle, ne smijemo pretjeravati. Mislim da moramo ipak gledati na sad. Gospodine Hrke. E, želio bih postaviti dalja pitanja. Mislim da ono što čujemo je dosta šokantno u stvari. Kao europski građanin i građanin moje zemlje, mislim da uopće ne mogu vjerovati svojim ušima. S tehničkog stajališta kao pravnik i kao e, član e, izvršnog odbora jedne banke, mislim da ne mogu vjerovati što se događa da to nije dobro sankcionirano. Bilo je istraga, ali nadležne vlasti nisu još stigle do zaključaka do kojih bi trebali stići i e, moramo vidjeti zašto se to događa. Mislim da bi istrage trebalo završiti i da e, savezne vlasti i njihove, e, njihova istražna tijela to moraju istražiti. Dakle, mi smo prešli pet minuta. Gospođa Pol, samo još nešto. Ja ću biti vrlo kratka. Pitanje mogu li e, pravnici izgubiti svoje e, licence? Da, mogu. Prema stavku 7 e, relevantnog zakona oni mogu biti kazneno gonjeni, a prema odvjetničkoj komori i njihovim propisima kroz stegovni postupak mi možemo odvjetnika isključiti iz profesije. Hvala lijepa na tome. Peter Ječek je sljedeći govornik, ali on sada glasuje u odboru LIBE, pa ću dati riječ profesoru, profesoru Dariju Rozatiju iz EPP-a. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala našim gostima na informacijama koje su nam dali. Imam tri pitanja. Moje prvo pitanje ide gospođi Kajkert. Ja sam također šokiran što sam čuo sve te stvari e, koje se događaju u banci Berenberg. Da li je ta situacija bila rezultat e, neke vrste e, zanemarivanja od e, strane uprave banke ili je to svjesno napravljeno? I što se u stvari dogodilo nakon toga? jer e, ne možemo vjerovati da postoji situacija gdje jedan službenik za sukladnost e, prijavi e, sve te nepravilnosti upravi i vanjskim vlastima, a nakon toga ju uznemiravaju i sankcioniraju. To je nešto nemoguće. Dakle, moje pitanje gospođi Kajkert jest koja je tu slaba točka u cijelom tom postupku koja je omogućila da jedan e, službenik za usklađenost koji zapravo vrši svoju dužnost bude sankcioniran u ovom slučaju. Drugo pitanje gospodinu Kemeru. Imam dojam da nismo baš mnogo čuli, iako smo vrlo pozorno slušali, ali nismo puno čuli od gospodina Kemera. Ono što smo čuli jest da njemačke banke nisu baš bile na prvoj liniji e, banaka koje su, otvoren, koje su otvarale fiktivna e, trgovačka društva, ali, već je, ali ipak je osnovano 2000, 1200 takvih e, fiktivnih društava. Dakle, koje, korake je poduzelo druženje banaka da bi zaustavilo ovu praksu? I drugo, je li samoregulacija? koja je glavni instrument koji koristi udruženje banaka kako bi kontroliralo ponašanje banaka, dovoljan mehanizam u ovom slučaju. Možda postoji potreba za mnogo snažnijim nadzorom bankarskog sektora. A treće pitanje, gospođe Poli, rekli ste da e, izbjegavanje poreza nije kazneno djelo međutim to znači da možda postoje mnoge rupe u poreznom zakonu gdje trgovačka društva mogu legitimno to zlorabiti. Međutim, do e, koje mjere su porezne vlasti svjesne toga? Koliko se one e, slažu da izgube toliko poreza kako bi podržali e, takva trgovačka društva i nudile porezne kredite? možda inovativni pravnici to izmišljaju i traže rupe u poreznom sustavu, ali to je nešto što porezne vlasti nisu imali na umu kada su uspostavile taj porezni sustav. Što se čini u vezi s time? financijske službe znaju dobro da te rupe u poreznom zakonu postoje. kod e, svakog financijskog e, odjela ima posebno tijelo da e, to istraži, naročito ove inozemne poslove ti se odjeli uvijek uključuju u takovim slučajevima. Mm, obračunski e, se cijene između domaćih i inozemnih poduzeća se uvijek e, obračunavaju. Međutim, sve te rupe u zakonu su poznate. E, bila bi stvar politike da ih zatvori. To ne može biti nadležnost savjetnika oni to iskorištavaju ako je to zakonski moguće. E, prvi dio e, što može udruženje odvoj, komora odvjetnika učiniti, e, možemo pokušati nadležnim vlastima pojasniti koje su pravila i propisi najbolji, a koje su neprimjereni, a onda E, djelovati na članove e, kako treba interpretirati propise i kako paziti na njih. E, self-regulation je bilo drugo pitanje. Tu imamo razne propise koji tu self-regulation čine nepotrebnom. U Panama dokumentima je to naročito važno i kolega će to bolje pojasniti. Ja ću se pridružiti gospođi Kajkert koja je rekla e, da nemamo e, premalo propisa. Mreža je dovoljno gusta i mi pokušavamo e, iz ovih događaja naravno izvući zaključke i konsekvence. Imamo sada prijedlog zakona e, koji smo vam i dostavili. To je e, reakcija na panamski skandal u Njemačkoj. Još jedna stvar koju bih htio e, reći. KYC je već zakonski uređen. To je ako e, KYC e, obveze dajete e, drugima, to onda se preispituje. Učimo iz ovih slučajeva, možemo i, međutim tu napredujemo. Nadzor će postati stroži. Hvala lijepa, ti zakoni su relativno novi zakonik su napravljeni na osnovi iskustava. Znam da je pitanje bilo teško, gospođo Kajkert. O pitanju da li je to bilo namjerno ili je to propust i pitanje kako se to uopće moglo dogoditi to ne mogu odgovoriti u pet minuta. Bernberg banka e, su direktori su obvezni za e, vršenje istrage. E, oni odgovaraju za sve osobno do zadnjeg novčića. I na, o tome se radilo. E, e, jedan od, e, od poslovođa je bio sam uhvaćen na dijelu. Mm, ako da smo to javili vlastima, onda mm, bi taj poslovođa bio iskubio posao i ne bi mogao dalje s nama surađivati. Mislim da je to bila prava a, pozadina stvari. Hvala lijepa. Za SID će govoriti gospođa Evelina Regna. Izvjestitelj je sada isto s nama. Izvolite. Hvala e, predsjedniče. E, pitanje za gospodina Kremera. Naravno, vi ste e, šokirani u, ovom slučaju. Vi ste bili u upravi e, Bavarske e, Landesbanke. Zanima me vaš stav Bernberg banka i Bavarska Landesbanka. Kako su one povazane? Kakav je vaš stav tu? Gospođa Kajkert. kakove su obveze prema novim klijentima. Ti propisi e, vjerojatno nisu e, dostatni i tu postoje rupe. Imamo e, službenike za compliance, za sukladnost, međutim oni ti propisi o njihovom djelovanju imaju rupe Pitanje se odnosi naravno i na gospodina Štrunca. Hvala lijepa, gospođo Regner. Ko će gospodin Kremer imati? Ja sam 2009. E, izašao iz e, Bavarske Landesbanke i ne mogu se sjetiti da sam e, imao ikakvih veza sa Bernberg bankom i ovim slučajevima koji su opisani u e, istragama novinara. Ko je sljedeći, molim? Gospođa Kajkart ima riječ. Moja bivša kolegica e, i ja smo se pitale možemo li išta učiniti kako bismo e, spriječili pranje novca. Trebamo imati više provjera, upitnika KYC, eh, eh, novi klijenti kažu, sve. Novi klijenti, ne samo dokumenti eh, klijenta, sve podatke o njegovom djelovanju, poslovnom djelanju, što on radi. o, kak, e, e, oni mogu recimo oni su otvorili kod, mali, kod jedne male banke u Hamburgu e, račune i jednostavno osnivali offshore poduzeća. Ne trebamo nove zakone. Da, to mogu potvrditi. Želi li netko još nešto reći? Dolazimo do sljedećeg e, kruga pitanja. EKR e nikoga nije prijavio. Naš e, našu su izvjestitelj Peter, Petar Ječak ima riječ. Hvala i dobro jutro, oprostite, ispričavam se što kasnije morao sam glasovati u jednom drugom odboru o svom izvješću. Njemačke banke su zapravo jako prominentne u panamskim dokumentima i jedan od novinara koji je otkrio skandal je napisao tweet Deutsche Bank i Commerzbank skupile stotine fiktivnih društava za svoje klijente. I moje pitanje je sljedeće. Udruga njemačkih banaka i drugi, pitam vas kako je moguće da nitko nije znao za tako da se odvija nešto toliko veliko, je li netko oglasio zvono za uzbunu, ne mogu vjerovati da udruga njemačkih banaka nije znala apsolutno ništa o tome što se događa, kako je to moguće. I još jedno pitanje o bankama. Što je sa njihovim eh, podružnicama u trećim zemljama? I također me zanima koja su to točno pravila o outsourcingu dubinske analize u odnosu na odvjetnike. Hvala. Hvala lijepa, Peter. Udruženje banaka mm, treba odgovoriti. E, Njemačke banke je rečeno da su u centru e, skandala Panama. Samo 0,5% eh, inkriminiranih eh, poduzeća eh, je potječu iz Njemačke. Prema tome ne možemo kriviti samo Njemačku za cijeli skandal. Naravno, e, tu je e, o tome izvještavano na njemačkom radiju i stoga e, je to potaklo tako veliko zanimanje i šok u Njemačkoj. Moramo biti fair u tom slučaju. Drugo pitanje. Kolega Hehe će odgovoriti na drugi dio pitanja. Offshore kompanije E, e, naravno, e, mnogi odnosi između poduzeća nisu legalni, drže se u tajnosti. Tu trebamo imati više transparentnosti. Često se radi o kriminalnom novcu. Tu se vrše istrage. Tu ćemo također izvući zaključke. Što se tiče outsourcinga, po zakonu u pranju novca e, te se provjere ne mogu e, e, ne mogu biti predmetom outsourcinga. To želim podcrtati. Obveza i odgovornost da sve ide u redu je unutar banke. Tu odgovornost nosi banka. Tu nema rupa po svemu što mi znamo imamo e, jaki e, nadzorni aparat. Mm, ono što je rekla gospođa e, Kajkert mm, je pokazala međutim da to uvijek ne funkcionira. U Frankfurter Allgemeine Zeitung 1. veljača doče, Bank se boji daljnjih kaznih zbog pranja novca na, e, e, mora e, platiti kaznu od 600 milijuna dolara pranje novca ruskog prodrijetla. Možete li nešto o tome reći, o tom morate pitati Deutsche Bank kako stoji s time. Mi kao udruženje nemamo uvida u tu. Naravno, ne želim to bagatelizirati i reći da nema problema. Ove se stvari moraju istražiti, to je neosporivo. Moramo e, popraviti tu situaciju općenito u bankarskom sektoru. Mislim da smo tu na dobrom putu. Što se tiče primjene zakona, mi smo sada na jednom putu koji nije još e, pri kraju. Prešli smo jedan dio tog puta, e, razvijamo propise, poboljšavamo ih, e, nastojimo strože kontrolirati ponašanje banaka, ali naravno da ima prostora za poboljšanje. Propisi još nisu savršeni E, upravo u ovom tijelu gdje se radi, e, gdje govorimo što možemo napraviti, kako poboljšati situaciju, e, moram reći da mislim da se stvari razvijaju i idu u dobrom smjeru. da, self-regulation, dakle, nije uvijek funkcionirala. Kora ima riječ. Hvala lijepa. Dva pitanja. Dva pitanja za vas. E, svi govornici su okrenuti prema naprijed, ne vidite naš govor tijela, ali kada biste ga mogli vidjeti, vidjeli biste da smo poprilično razočarani i donekle šokirani. Jer mi možemo regulirati i donositi zakone i propise koliko hoćemo, i na kraju se zapravo radi o konkretnoj primjeni i provedbi zakona i propisa. A u tom pogledu ovisni ste o integritetu e, ljudi. Možete napisati kodekse, ispisivati kodekse o postupanju koliko god želite. No, što se doista promijenilo na samom vrhu strukture, na vrhu hijerarhije, e, rekli ste da ne želite e, trivializirati ovu temu, ali to nam e, ne pomaže. Dakle, je li se zapravo išta konkretno promijenilo? To je pitanje. Što je sa virtualnim devizama, virtualnim valutama? Europol je rekao da 40% kriminalnih transakcija u današnje vrijeme se provodi u Bitcoinu. I što i drugi govornici misle o tome. Imamo li sada novu e, rupu u zakonu koja se razvija, jer e, virtualne valute kao Bitcoin zapravo nisu prave valute, već roba e, na koje ne postoji, na koju ne postoji PDV. Dakle, tu je velika motivacija za izbjegavanje plaćanja poreza ili poreznu utaju. Možemo još diskutirati o čemu se točno radi i također je to okruženo velikom tajnošću. Dakle, ne postoji puno poznatih izvješća o sumnjivim transakcijama, a sumnjive transakcije sigurno postoje, jer taj bitcoin nekako se mora konvertirati u dolare, eure i tako dalje. Ko misli da nešto može odgovoriti ovom bitcoinu? To će odgovoriti gospodin Höke. E, pitanje je bilo je li se nešto promijenilo, jeste li razočarani da e, se nije više e, napravili. Proces mora ići dalje, to sam već rekao. Da, nešto se promijenilo. Stvari su se poboljšale u protekloj godini. Ja sam na početku rekao od načelnika kriminalističke službe Njemačke E, suzbijanje pranja novca e, je sada vrlo dobro u Njemačkoj, to je on je rekao. Mislim da je to tako. Treba prihvatiti da smo dobro napravitovali na putu prema poboljšanju. E, bitcoins to je postalo više od teoretske rupe. E, stoga e, je predviđena e, reforma ili izmjena četvrte direktive o suzbijanju pranja novca. Imamo li još daljnjih pitanja? Kora. Jonek ima riječ. Bitcoin to, e, tu, se, tu zapravo ne znamo mnogo e, mm, što se tiče odvjetništva, to je vrlo e, opasna stvar. Tu se mogu i vršiti anonimna plaća. To je kraljevski put za kriminalne poslove. Mm, mm, istražni organi E, još nisu e, vidjeli kakve sve mogućnosti plaćanja kroz ovu virtualnu valutu postoje. E, to nije baš ohrabrujuće, da to još nije istraženo. Fabio De ima riječ iz GUEA, izvolite. Dobro jutro. Ja, se, ja sam iz Hamburga, pa mi je naročito drago da govorimo danas o Berenberg banki Gospođo Fajker, htio bih reći mm, vam izraziti e, najbolje želje vama i vašoj kolegici. E, strašno je da netko tko radi svoj posao da zbog toga bude otpušten, a, oni koji su odgovorni se skrivaju. Mm, gospodin Peters mm, koji, koji je E, predsjednik e, Bernberg e, banke, možete mu reći da ćemo ga smatriti krivim ako se ovdje ne izjasni i istupi u javnost. Dakle, sakriva utaje i izbjegavanje plaćanja poreza za to treba biti odgovoran. E, na ovom našem putu nam koji puta fali kompas. E, e, imamo jedan citat koji kaže da je na području pranja novca Njemačka postala banana republika. Stoga molim gospodina Štrunca da nešto kaže o onom što je rekao gospodin Kemert. E, imamo jednu studiju e, Devort je to napravio, on je testirao e, Berenberg barku, ispalo je da je tamo sve divno. Gospodine Štrunc, smatrate li da je to u redu ili tu postoji možda sukob interesa? Gospodin Peters je rekao nakon 2013. sve e, raščistilo. imamo li slučajeva nakon 2013. E, godine koji, e, koje treba istražiti? trebamo dalje istraživati utaje poreza, izbjegavanje plaćanja poreza i ovi slučajevi e, potječu pranja novca e, su se dogodili 2005. do 2007. kad ste vi još bili kod e, Bavarske Landesbanke. Gospodine Štrunc, vi prvi imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Pitanje, ja sam to ne gledam ovako da smo eh, se previše fokusirali na njemačke banke. Eh, mi ne govorimo samo o, offshore eh, kompanijama, već i o stotinama tisuća offshore računa. To, je, su kaznena djela u koje se upliču njemačke banke. Ta offshore industrija i dalje radi. Još nešto, nekoliko slučajeva je već istraženo, e, tu je došlo do kaznenog gonjenja, do sudskih istraga za nekoliko banaka. E, vidjet ćemo što će iz toga rezultirati. A što se tiče Bernberg banke, e, ja ne bih htio govoriti prije ono što sudovi kažu svoju. Ne bih vam htio dosađivati sa daljnjim slučajevima. Dva zaključka. Prvi zaključak. E, možda se nemamo dovoljno propisa e, kako bi to onda e, potpalo pod kazneni prekršaj koji puta imam osjećaj da se e, ne postupa dovoljno oštro kako bi se spriječila utaje poreza. Utaja poreza i pranje novca su naravno usko povezani. E, trebamo tu djelovati profilaktički. A, a, A ne znam ni za jedan slučaj u Njemačkoj e, e, da je neki bankar osuđen po pa, paragrafu 261 kaznenog zakona Njemačke. Gospođa Kajkert, e, izvolite, imamo pitanje za vas. Da, hvala. Prema našem izvješću o riziku, e, banka Berenberg je već e, zapravo se popravila u 2013. Poboljšali su se i čini se da su se i riješili ruskih klijenata i još nekih drugih e, sumnjivih klijenata. Međutim, to nije imalo direktne veze s nama. Deloitte 2013. je možda ipak previdio određene klijente. Bili su tu, na primjer, klijenti, poslovni ljudi iz Libanona, pranje novca za Hezbola, klijenti iz SAD-a i još neki drugi. Svi su oni previđeni i nisu ih maknuli iz Berenberga. Zatim pitanje koje se odnosilo na reviziju Deloita. Ne mogu vam tu točno reći što su oni provjeravali. Moj bivši nadzornik je razgovarao sa svima u Berenberg u banci Berenberg, svi su bili iznimno zabrinuti zbog te revizije i zašto se zapravo nije otkrilo ništa sumnjivo tijekom same revizije. E, bio je tu jedan e, poslovođa koji je na kraju označen kao sumnjiv. Revizori su provjerili, pregledali e, sve one sumnjive transakcije i kao cijelina to je bilo sumnjivo, ali ne pojedinačno naše transakcije nisu bile sumnjive. Hvala, ali imamo e, informaciju da je 220 e, klijenata e, izbačeno. Što je sa blb om Mogu, mogu možda objasniti jednu stvar, samo da kažem, ja se prezivam Kemer, ne Kemert. Gospodin Dimazi vi smatrate da je priznanje krivnje, ako e, gospodin kojeg ste spominjali nije ovdje, da to znači priznanje, automatsko priznanje krivnje ako nije na ovom saslušanju. Međutim, mislim da onaj komentar koji smo čuli da živimo u banana, da je Njemačka banana republika, to jest relevantno, ali javni tužitelji su odgovorni za razna pitanja i oni imaju puno, opterećeni su, na primjer, i slučajevima s nekretninama. Vi ste povezali Banana Republiku sa pranjem novca, međutim mislim da to e, i nije primjereni citat, mislim da nije na mjestu. Što se tiče BLNB-a, 1. siječnja 2006. sam e, došao u banku, nisam svjestan e, tih transakcija, istraga je u tijeku i molim vas da istraga dođe do svog prirodnog e, zaključenja. Dakle, nemojte nagađati o tome kakav će biti rezultat ili ishod istrage. Nije nužno da ovo je upravo uvijek svjesna svega što se događa, pa pričekajmo malo, e, vidjet ćemo zapravo kakvo, kakav će biti zaključak same istrage. Ne bismo trebali sada nagađati i špekulirati na temelju medis članaka u novinama. Hvala gospodine Kemer, u ime zelenih Sven Hvala. Dobro jutro. Ja bih e, volio da imamo više nešto u obliku dijaloga. Imam pitanje za gospodina Kemera. U odgovoru gospođi Rigner ste rekli da je tvrtka kćer vaše banke u kojoj ste radili, da ta nije, da nije znala za točno kakav je poslovni model. Međutim, zanima me, e, jesu li znali što je o praksama i aktivnostima poreznih utaja, izbjegavanja plaćanja poreza? Dakle, što je sa tom tvrtkom kćeri e, vaše bivše banke? Gospodin Kemer? moram priznati da ne razumijem koja je točno veza E, zašto se istražno povjerenstvo koje veze sa istražnim povjerenstvom. Vi ste me pitali kakav je poslovni model te tvrtke kćeri u Luksemburgu. Ja nisam bio u nadzornom odboru i zato ni ne mogu komentirati e, poslovni model te tvrtke kćeri. Mogu samo ponoviti ono što sam već prethodno izjavio. E, nisam svjestan postojanja aktivnosti koje ste vi spomenuli jer se ja na svojem položaju, na svojoj funkciji time u tom trenutku nisam e, bavio. Dakle, vi niste znali da postoje optužbe u vezi sa e, poreznim utajama i sa asistiranjem. Dakle, nije to bilo tada na očigled zakone, bio je to dio vašeg poslovnog modela, pomaganje pri poreznoj utaji. E, pa, eto, mogu reći što sam već izjavio možete pogledati u zapisniku. E, nemam ništa za dodati u ovom trenutku. Dobro, ja bih e, komentirao u vezi sa istražnim e, povjerenstvom. Naš mandat također uključuje i pitanja na koja nije odgovoreno u okviru poreznog odbora. Dakle, mi obuhvaćamo ne samo panavske dokumente, već cijelu tu tematiku. Bavimo se zapravo i svim poreznim pitanjima, pitanjima povezanima sa europskim zakonodavstvom. Imam jedno dodatno pitanje. Ono što vi go tvrdite jest zapravo da poslovni modeli nisu povezani sa vašom odgovornošću, poslovni modeli u tvrtkama kćerima. Međutim, postoje li neki minimalni etički standardi kojih se vaši članovi moraju pridržavati, kojih se te vaše banke moraju pridržavati kada je riječ o e, kršenjima propisa, dakle što je sa pridružnim tijelima. Moj kolega, gospodin Höker, zna da mi kao udruga ne možemo uvoditi minimalne standarde i provoditi ih. Ne postoje minimalni etički standardi. Naravno, e, ponašanje, to je već postupanje, to je već druga stvar. O tome se raspravlja unutar naše strukture i na sastancima uprave. E, što se tiče tih minimalnih etičkih standarda za naše članove, ne, oni ne postoje. u redu samo da nešto nadodam. Mislim da je samo po sebi razumljivo da smo mi udruga banaka i bavimo se konzultacijama i pripremom zakonodavstva. Savjetujemo pripremi zakonodavstva. U pojedinim slučajevima znamo da treba izvesti određene e, zaključke. Danas e, govorimo o području koje je u iznimno regulirano i uređeno i pitanje je što je s tim eh, nezakonitim postupcima. Još jedno pitanje za gospođu Kajkert. Suosjećamo eh, s vama, razumijemo sve što ste rekli i sve kroz što ste morali proći. Natuknuli ste da je vrh banke, da je vodstvo banke bilo svjesno tih sumnjivih eh, poslova Mislite li da gospodin Peters, koji je predsjednik udruge njemačkih banaka, bio svjestan e, tih sumnjivih transakcija? Kako je on reagirao na to? Je li ih e, zapravo nesvjesno, da li ih je podupirao ili je poduzeo mjere kako bi ih spriječio? Koja je bila njegova uloga i uloga vodstva banke Berenberg? E, mogu ja nešto komentirati? Gospodin Peters nije, nije, nije toliko dugo predsjednik udruge banaka njemačkih. Hvala. Pa da, e, gospodine Peters, prema našem izvješću iz e, srpnja 2013. Kao odgovor na to, on je razumno odgovorio. On nas je pozvao da provedemo danje istrage i zbog e, slabog sustava banke Berenbent to je bilo dosta teško i trajalo je mnogo vremena tražio je unutarnje revizore da e, pogledaju. Mi smo u međuvremenu našli još neke stvari gdje je jedan partner banke bio uključen. Bilo je raznih e, nekakvih fiducijarnih društava uključenih u banku Berenberg i stvari su postajale sve gore. Na kraju je bilo toliko toga da više nisu znali što bi s time i e, bilo im je jednostavnije samo nama dati otkaz i e, pomesti stvari ispod tepiha i smanjiti štetu koliko su mogli za sebe. Znam da je gospodin Peters razgovarao sa mojim e, prethodnim nadležnim. E, znao je da je bio dosta e, uznemiren što smo to radili. Znao je da mi radimo svoju dužnost, ali nekako je bio istjeran u kut. I mislim da je se on previše bojao bio i zato smo se mi našli u ovoj situaciji. Hvala. Sada u ime EFDD-a Beatrice von Stoch. Hvala gospodine predsjedatelju. Moje pitanje za gospodina Kenea. Hvala vam lijepa na vašoj izjavi, a i za izjave koje ste ovdje pročitali. Dakle, hvala vam lijepa. Željela bih se nadovezati na nešto što ste rekli u vašoj izjavi. Rekli ste da u odnosu na sumnjive transakcije i e, na prijave sumnjivih transakcija da ste više zainteresirani za kvalitetu, a ne za količinu. Vi ste kritizirali, iako vrlo pristojno, da smatrate da je kvaliteta važnija od količine ali mogli vas podsjetiti da e, radna skupina za financijsko djelovanje je kritizirala mali broj sumnjivih transakcija koje su prijavljene i da je nakon toga povećan njihov broj. E, Prema petoj direktivi za sprječavanje pranja novca e, uspostavit će se središnja baza podataka gdje će doći do automatskog prijavljivanja. Dakle, to će sve postati više automatizirano. U e, našem manifestu mi smo odlučili da da želimo uvesti bankovnu tajnu To značimo da svako e, automatiziranu razmjenu podataka moramo smatrati e, kao kršenjem privatnosti podataka. Dakle, moje pitanje, što vaše, vaše udruženje misli o ovom e, velikom nadzoru razmjene podataka i što smatrate da predstavlja prijavljivanje koje je kvalitetno? Hvala lijepa. Možda bih ja mogao komentirati. Ne radi se tu o manifestima političkim, nego radi se o istragama. Tu postoji kontradikcija. Dobit ćete odgovor, rekao je predsjedatelj. Međutim, dok sam ja predsjedatelj, e, mogu tako komentirati. Gospodine Kemer, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo Van Štorh na vaše pitanje. U svjetlu direktive mi ne smatramo da je e, problematično imati automatsko e, prijavljivanje, odnosno objavljivanje. Međutim, e, kada se radi o obveznom prijavljivanju, nemamo mnogo poteškoća sa prijavljivanjem pranja novca kada se radi o sprječavanju financiranja terorizma. E, imamo poteškoća sa prijavljivanjima, zato što govorimo o manjim iznosima i zato se ne možemo s time baviti bez e, tijela za istrage. Znate za izvješće Ekolaf koje kaže da trebamo više povratnih informacija od e, organa za istrage. U borbi protiv terorizma mi trebamo ta tijela za istrage da nam daju više poticaja. Kada se radi o nadzoru sustava postoje stotine tisuća prijava, e, stotine tisuća e, informacija i vrlo je teško e, organima za istrage da to istraže, ali to treba dobro, dobro istražiti. Hvala lijepa. Želi li netko nešto dodati? Možda gospodin Jorik iz odvjetničkog društva. Pa Nedavno smo imali jedan predmet gdje smo e, gdje smo e, primijenili treću direktivu za suzbijanje pranja novca i odvjetnička komora je predložila da će e, bi uključiti vijeće za rad. Agencija za suzbijanje pranja novca je od strane vijeća za rad ovisila o e, radnom vijeću e, e, tog trgovačkog društva. Dakle, službenici koji ispričavaju pranje novca su u tom slučaju potpuno nezaštićeni. Naravno, mi ne možemo dati posebnu zaštitu za e, svako radno mjesto u jednom trgovačkom društvu. Međutim, kada se radi o tim radnim mjestima koje se bave e, sprječavanjem pranja novca, treba e, pružiti primjerenu zaštitu. Samo još nekoliko stvari. Kao prvo, Razgovarao sam sa poreznim inspektorima o tome zašto, kako se bave sa tim prijavama o sumnjivim transakcijama o, njemačkim bankama. Oni su rekli da mnogo takvih prijava postoji zato što e, se banke žele riješiti klijenata koje ne žele zato što ne plaćaju dovoljno pristojbi. Te prijeve moraju biti dobre kvalitete, gospodin Kemer ima plavo, pravo. Međutim, e, predmeti koje smo mi naglasili kada se radi o dokumentima iz Panami Paname, a vezani su za njemačke banke, e, imali su te crvene zastiti, zastavice, ali nisu uključivali su u njoj transakcije i zato mislim da ovdje imamo problem. Mislim da nisu prijavljene prave stvari. Hvala lijepa. Nisam do sada čuo taj argument, ali svakako ćemo to ispitati. Gospodin Precel nije ovdje iz ENF-a, dakle sljedeći je Tomas iz EPP-a. Hvala vam lijepa. Pitanja kolega su dobro ciljena. Mi e, ne razgovaramo ovdje samo o tome, nego mi smo odbor za istrage, pa smo zainteresirani za to. Rekli ste da postoji oko 2000 offshore trgovačkih društava, a rečeno je i da su Njemci uspostavili 1200 fiktivnih e, trgovačkih društava. To je 0,6%. Međutim, govorimo o drugačijoj drugačije proporcije financijskog e, obujma. Je li se nešto promijenilo nakon e, dokumenata iz Paname što se tiče broja tih trgovačkih društava? Dakle, kada se radi o petoj direktivi o sprečavanju pranja novca, mi pokušavamo e, nešto promijeniti. S jedne strane želimo zaštititi e, privatne klijente, dakle banke moraju s njima raditi, ali opet s druge strane imamo e, pitanje objavljivanja transakcija. Trebamo veću transparentnost. Ne možete samo reći da vi prikupljate prigovore, trebate i rješenja. A što se tiče gospođe Pauli, gospodina Junika, je li je točno da banke u Njemačkoj mogu pomoći svojim klijentima utajiti porez ako porezni gubici nisu i u Njemačkoj. To je zanimljiv komentar. Zar ne mislite da trebamo e, nekakvu izmjenu ili dopunu e, zakonodavstva protiv pranja novca kako bismo imali jasne, jasne propise vezane za fiktivna trgovačka društva? da li postoje javni tužitelji na e, razini Europske unije koji to mogu učiniti. Dakle, ne radi se samo o ovoj banci, gospođo Demazi, nego i gdje ja živim, e, postoje takve stvari, pa me zanimaju te veze. Mogu li samo naglasiti da imamo problem sa vremenom? Emanuel Morel iz e, SND, Romana Tomč iz EPP-a i profesor Luka e, za spontano javljanje. Moramo paziti da se držimo vremena. Tko bi želio početi? Što se tiče e, upisnika za transparentnost, mogu reći nekoliko riječi. E, taj upisnik e, o transparentnosti koji bi trebao biti dodan u četvrtoj direktivi za suzbijanje pranja novca. Bitno je da imamo obvezujuće propise u tom zakonu za sprječavanje pranja novca. To je dobro i učinilo je transparentnost boljom, zato što je to bilo dosta teško u prošlosti. Radite li za sebe ili radite za jednog gospodarskog korisnika ili radite u ime nekog klijenta? Vrlo je teško i u nekim slučajevima nije lako to e, utvrditi i zato mislim da bi takav e, upisnik o transparentnosti e, za trgovačka društva bio vrlo koristan u sklopu direktive za sprječavanje pranja novca, ali on mora biti formuliran tako da bude obvezujući kako bi se na njega mogli pouzdati, a transparentnost bi vam omogućila da ga pogledate i ako vidite da je jedna e, osoba stvarni vlasnik, a stvarni vlasnik je neka druga osoba, onda on nije toliko koristan. Morate to razmotriti na isti način kao neki trgovački registar ili nešto slično. Ili trgovački registar gdje je stvarni vlasnik zaista stvarni vlasnik kada ovaj čovjek od slame nema nikakvog načina da dobije e, imovinu tvrtke. Dakle, to mora biti jasno. Ako sam ja stvarni vlasnik sa 20% udjela, to je jedna stvar. Međutim, onda čovjek od slame to može samo poslati i mafiji. Gospođo Pol, e, da li što se tiče stranih jurisdikcija njemačkog zakonodavstva? Da, e, stavak 370 e, poreznog zakona koji govori o utaji poreza štiti samo porezne prihode Njemačke. U Njemačkoj mogu vas progoniti za utaju njemačkog poreza. To ne znači da osoblje banke koje pomaže ljudima da u taj američki porez da će e, biti e, progonjeni u Americi. Imali smo e, slučaj gdje je osoblje švicarske banke moralo ići na sud u Njemačkoj zbog predmeta utaje poreza. Onda kada se radi o odjetničkoj odvjetničkoj komori i pravnicima, tu su stvari bolje stoje. Međutim, morate to pitati tužitelje, ja o tome ne znam toliko. Iskreno rečeno, mislim da ima dosta toga što možemo poboljšati na strani vlade. Pitanje Kemeru i gospodinu Köheru vezano za broj trgovačkih društava, je li on smanjen od objavljivanja tih informacija? Hvala na pitanju. Mi smo u stvari odgovorili e, na pitanje u samoj našoj izjavi jer smo rekli da mi ne raspravljamo o ovakvim stvarima s našim članovima. Dakle, mi nemamo nikakve informacije o tomu. Mogao bih nagađati da zahvaljujući objavljivanju dokumenta iz Paname neki ljudi su razmišljali o riziku za svoj ugled i da nisu željeli E, se baviti tim stvarima. Što se tiče upisnika o transparentnosti, mislimo da je to nešto što banke žele. I u odnosu na to mislimo da to nije bilo uključeno u četvrt, tu direktivu za sprječavanje pranja novca. Mislim da moramo e, biti sigurni da se možemo pouzdati na taj upisnik, ne samo u Njemačkoj, nego i na međunarodnom planu. To bi bilo veliko poboljšanje u odnosu na dokumente iz Paname. Sada je problem da više nemamo vremena, sada je 10.43, a moramo zatvoriti prvi panel u 10.45, pa e, želim zamoliti ove govornike da budu vrlo kratki kao i odgovori. Gospodine Morel. Hvala predsjedniče. E, e, udruženje njemačkih banaka, na, na njih je moje pitanje. Ne poznam dobro ovu situaciju, mislim u prvom redu redu poznam e, bolje francuske banke koje nisu ništa bolje od njemačkih. E, naravno, čuli smo mnogo od sudionika. Dobili smo i e, vrlo iscrpne pisane odgovore koje će nam pomoći u ovoj borbi protiv porezne utaje. Što me jako smeta E, jeste da je to po prvi puta e, što smo tako eksplicitni e, i što financijske institucije toliko jasno priznaju pomanjkanje odgovornosti banaka. Upravo ste rekli da etika nije vaš problem. E, imamo rupe u e, propisima, a vi kažete da ne smijemo imati previše propisa. E, jeste li sigurni da je nadzor sumnjivih transakcija pretjeran? Vi ste rekli da je potrošač u zadnjoj liniji odgovoran za svoje e, transakcije. E, e, korisnik to ne, može imati sumnjive transakcije bez pomoći banaka. Gospođa Toms će sada postaviti pitanje i onda ćemo dobiti zajednički odgovor. Imam pitanje za gospodina Kemera. E, čekat ću da svi nađu kanal za prijevod. E, na početku bih rekla sljedeće. Ljudi koji e, se bave utajom poreza, izbjegavanjem poreza ili pranjem novca, oni ne mogu to raditi samo, zato trebaju banke, savjetnike i druge koji im u tome pomažu. Po mom mišljenju, Banke su na, na neki način snose punu odgovornost jer su on, oni važan, e, važna karika u lancu. Vjerujete li, gospodine Kemaru, da bi banke morale snositi punu odgovornost u slučajevima pranja novca, da ili ne? Drugo pitanje, taj se cijeli proces događa globalno. Mi sjedimo u parlamentu, imamo ograničene mogućnosti djelovanja, ali mada su naše opcije e, ograničene, ne znači da ne možemo ništa učiniti. I e, od nas se traži, eksplicitno traži da budemo aktivniji. E, što bi banke mogle učiniti kako bi nam, nam pomogle da budemo djelotvorniji? S jedne strane govorimo o zakonodavstvu. E, da li je zakonodavstvo učinkovito, poštujemo li ga ili ga kršimo, imamo li dovoljno zakona. Drugo pitanje je povezanije sa moralnim aspektom. Budući banke pomažu pri e, utaji i izbjegavanju plaćanja poreza, jesu li one odgovorne? Nemamo više mnogo vremena. Gospodin Hehe, vi ste rekli da se e, postoje mnogi pravni razlozi zbog kojih se e, e, osnivaju offshore društva. Možete li nam zato dati primjere? koji legitimni razlozi postoje za osnivanje offshore trgovačkog društva? Legitimno je širok pojam. A što mogu E, iskorištavanje rupa u zakonu nije legitimno ili prikrivanje e, e, aktivnosti. To nije legitimni razlog da se ide na osnivanje offshore društva. Možete li nam dati takove legitimne razloge? Možemo li reći E, da se offshore društvo može e, osnovati samo ako postoji legitimni razlog. Gospodin Kemer i gospodin Hehe će odgovarati. Gospodin Hehe ima prvi. E, počet ću sa legitimnim razlozima. Jedan razgovor koji sam vodio sa predstavnicima obiteljskih poduzeća u Njemačkoj E, govorilo se o transparentnosti. Pozadina je da ako e, e, imamo veliku transparentnost, onda će odnosi obiteljskih poduzeća biti u opasnosti jer će se otkriti neke aktivnosti koje zapravo trebaju biti tajni. E, to mm, ne želim da me krivo razumijete. Naravno, e, sve imovinske obveze se trebaju ispunjavati, kao i obaveza plaćanja poreza. Mm, e, naravno, sve sumnje o pranju novca trebaju biti prijavljene. Hvala. Ja ću nastojati sažeti pitanja jer nemamo vremena. Radilo se u pomoredu o tome da li banke e, pomažu pranje novca i utaju poreza. E, nijedna banka nema interesa na tome, na takvoj aktivnosti. One za to nisu zainteresirane. Oprostite, nijedna banka nije zainteresirana za to da krši propise. E, osim te legalne tematike, to je ekonomski neopravdano jer je rizik tako velik da mogu izgubiti klijent, tako mogu izgubiti e, klijente. Prema tome, e, interes banaka je da se kreće u pravnom okviru. Ne znam kako je to bilo ranije, ali u posljednjih nekoliko godina su se stvari zaista popravile. Ovaj pravni rizik koji je tako velik da se banke u to ne upuštaju. Nemaju interesa za to. Svima zahvaljujem. E, nemamo više vremena za zaključnu, zaključne riječi. Sve je ušlo u zapisnik. E, pitanje, pitanja nisu samo zapisana, već ćemo ih e, i ocjenjivati. E, ako možete nešto još nam dodati o pravnom okviru, biti ćemo vam zahvalni. Sad ćemo imati pauzu od pet minuta, a onda imamo drugi dio. U drugom dijelu ćemo govoriti o slučaju banke Nordea. Sada zahvaljujem, a Slijedi pauza od pet minuta. Ich bitte Platz zu nehmen. Možete li molim vas e, zauzeti mjesta? Počinjemo sa drugim e, dijelom saslušanja. Na samom početku dogovorili smo se kakav će biti popis govornika. Otprilike 30 eh, zastupnika, 30 članova je uvijek u prostoriji. Dakle, vidimo da ste poprilično zainteresirani za ovu temu, iako imamo glasovanje u drugim odborima. I želim vam zahvaliti na zanimanju. Započinjemo s drugim panelom, slučaj banke Nordea. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Sorena Kristensena. Vidim da, da tu ste. On eh, nam dolazi iz eh, radi za dansku javnu televiziju, istraživački novinar je također za Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara. Zatim je s nama Matthew Elderfield. On je voditelj odjela za grupnu usklađenost i član izvršnog odbora norde i Johan Ekval, voditelj osoblja u Nordeji. S nama su Bjorn Rize i Andreas Sten iz vodeće odvjetničke firme za nordijsku regiju koja se zove Mannheimer Svartling. Koliko vidim, bili ste ovdje i tijekom prvog panela, pa znate e, kako sve funkcionira. Mislim da sada ne moram ponavljati pravila o proceduri. Ovo se prenosi preko interneta. Svatko ima sedam minuta za izlaganje i gospodin Kristensen je prvi na redu. Hvala. E, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam što ste me pozvali kako bih vam nešto rekao o ulozi banaka u skandali panarski dokumenti i također ću se posebno srnuti na banku Nordea. U današnjem svijetu poreznih utočišta banke igraju važnu ulogu, bez obzira kakvu strukturu odaberete kao klijent, ta struktura će uvijek uključivati barem jednu banku ili njih više. Upravo je zbog toga važna uloga banaka. Ako želite zaustaviti poduzeća poput Mossack Fonseke i poreznih utočišta kao što je Panama, da skrivaju novac pojedinaca i društava. Zajedno s kolegama iz nordijskih zemalja, iz Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara. Godinu dana smo istraživali Nordeu. Sada ću vam spomenuti neke nalaze, ali prvo vam dati određene brojke. Pronašli smo 11.000 mjesta, to 11.000 spomena Nordeje u panamskim dokumentima. Nordeja ima oko, Nordeja 400 klijenata koji su povezani sa Mosakom Fonsekom. Nordejno poslovanje sa Mosaikom se obavljalo iz Nordejnog ureda u Luksemburgu. Nordea je također bila na šestom mjestu na popisu banaka povezanih samo sa Fonsekom. Općenito više od 500 banaka je registriralo više od 15.000 društava za Fonseki. To su broj, pokazatelji iz našeg istraživanja. Pokazali smo da, Nordea ima bliski odnos sa Mosak Fonsekom i da su se održavali sastanci sa zaposlenicima Mosak Fonseke. Na ekranu vidite i primjer zaposlenik iz Nordeje je rekao panamskom poduzeću da su dani izbjegavanja e, plaćanja poreza i utaje gotovi, po čemu su naši stručnjaci zaključili da, su doista postojali slavni dani kada su se koristile takve konstrukcije i strukture kako bi se izbjeglo plaćanje poreza, na primjer u Danskoj ili drugim državama Europske unije. Mi smo otkrili apsurdnost tih struktura i također da je banka bila svjesna njihovog postojanja. Norda je nekoliko puta kontaktirala pismeno Mosak Fonseku e, i također pisalo se o jednom direktoru, a problem je bio što je zapravo taj direktor bio mrtav godinama. Gospodin Scott, direktor, je bio mrtav osam godina. Ta elektronička pošta pokazuje da zapravo uopće nije važno je li direktor poduzeća živ ili mrtav, već ga je važno samo smjestiti ondje gdje je relevantno. Zapamtite da ta poduzeća na papiru moraju izgledati vjerodostojno, dakle imati prave direktore kako bi sakrili pravo vlasnika. Također smo otkrili još jednu sumljivu poslovnu praksu u Nordeji, a to je e, stavljanje novih datuma na stare dokumente. Ovo je e-mail gdje je danski zaposlenik Nordeja u Luksemburgu tražio izmjenu datuma e, unatrag gotovo dvije godine u ime danskog klijenta. Imel je poslan 2012. Željeli su da se dokument, da se ne dokumente stave novi datumi iz 2010. Mosak Fonseca je odgovorio da nema problema i da čak imaju fiksnu naknadu za tu uslugu. Ovo je jedini detalj eh, za koje je, za koje je Nordea priznala da su bili u krivu i priznali su krivnju. Kasnije su se predomislili i priznali su također i e, druge zakonite djelatnosti. Nordea naravno nije jedina koja je pomagala svojim klijentima u takvim e, strukturama. Treća najveća danska banka, Jiske bank, je pronađena u skandalu Panamski papiri i u drugom drugom skandalu Offshore Leaks. 2013. smo posjetili urede jiske bank u švicskoj i to e, predstavljali smo se lažno. Želi smo čuti njihove savjete, oni su nas savjetovali kako možemo sakriti svoj novac, e, tako da se preselimo u Veliku Britaniju, uspostavimo poduzeće u Gibraltaru i zatim ostavimo novac u Švicarskoj također jedna od najvećih, e, jedno od najvećih odvjetničkih ureda u Danskoj i jedna od najvećih e, revizorskih kuća nam je također pružila savjete kako možemo platiti manje poreza. Dakle, stručnjaci igraju važnu ulogu, jednako kao i banke, jer bez njih e, klijenti ne bi mogli uspostaviti takve porezne strukture. Kao što znate, Nordea je provela istragu nakon naših otkrića, međutim, to nije bila potpuna istraga njihovih aktivnosti u poreznim utočištima. Nordea je provjerila samo 137 aktivnih poduzeća koje su njihovi klijenti imali, a mi smo pronašli više od 400 poduzeća. Od 137 poduzeća koje je Nordea provjerila, u izvješću banke od prošle godine piše da nakon četiri mjeseca Nordea i dalje nije sigurna što je sa polovinom tih poduzeća, jesu li platila porez. Nordea je zaključila u svom izvješću da nisu proaktivno omogućili izbjegavanje plaćanja poreza i poreznu utaju. Iako e, je Nordea naredila, e, naložila uspostavu lažnih, to fiktivnih poduzeća u poznatim poreznim utočištima. Nordea je e, izjavila da posvećuju veću pozornost e, računima koji su uspostavljeni 2009. Međutim, mi smo u svojoj istrazi vidjeli da oni nisu zabrinuti zbog i daljnjeg korištenja takozvanog mrtvog direktora. Nordea je na početku tvrdila da nije sudjelovala u izbjegavanju plaćanja poreza i da poštuju sve zakone. Nakon 24 sata su se ispričali i rekli da su trebali ranije reagirati i na švedskoj televiziji su obećali da će prekinuti sve veze sa Mosak Fonsekom. I za zaključak, ako vama banka kaže da ne mogu raditi s određenim prestati raditi s određenim poduzećem koje je osnovano zbog određenog razloga, Primijetite da je Nordea učinila to nakon naših otkrića. Odlučili su prekinuti sve veze sa Mossack Fonsekom. Zanima me zašto Nordea to nije učinila prije nekoliko, to je prije već više godina. Hvala vam. Hvala vama. Gospodine Kristensen. Eh, Sada imamo gospodina Elderfielda, on će nam se obratiti u ime Nordeje. E, dame i gospodo, hvala vam e, na pozivu i mogućnosti da doprinesem ovoj važnoj raspravi koju Europski parlament vodi. Radi se o politikama vezanima uz pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza i poreznoj utaji te kompanijama i njihovim pravim i lažnim vlasnicima. Ja sam e, u banci Nordea već tri mjeseca. Sam nam je gospodin Nekval, moj kolega, koji je vodio unutarnju istragu u Nordeji u odnosu na offshore strukture. Želim vam dati e, kratki pregled naših radnji nakon te interne istrage u proljeće 2016. Nadam se da će to biti koristan doprinos za vašu raspravu. E, za početak, kao najveća banka u nordijskoj regiji, mi smo svjesni da moramo poštovati visoke standarde usklađenosti i postupanja. I na samom početku želim naglasiti da znamo da nismo djelovali u skladu sa vlastitim visokim standardima i standardima regulatora. E, rad medija je skrenuo pozornost na ta pitanja i to je bila jedna vrijedna javna usluga zbog čega smo morali podrobno preispitati svoje e, prakse. Moram međutim isto reći da vrlo ozbiljno shvaćamo ove lekcije koje smo naučili. Sada smo e, poduzeli nove programe vezane u standarde i mijenjamo samu kulturu poslovanja u banci kako bismo povećali e, osobnu odgovornost, etičku odgovornost i postupanje. Kao dokaz našeg e, djelovanja proveli smo istragu od strane e, grupe za usklađenost i grupe za operativni rizik. Zajedno sa Mannheimerom Svartlingom, kojim su bili naši pravni savjetnici kako bi osigurali visoku profesionalnost i definirali metodologiju i proučili nalaze istrage. Nalaze istrage su dostupni javnosti. Istraga je pokazala da su postojali značajni nedostaci u implementaciji naših AML standarda. I kao što znate, u ovom području banka je imala probleme koje su doveli do regulatornih sankcija. Istraga je također e, pokazala da Nordea Luxemburg je imala interne politike o poreznoj usklađenosti koje su bile strože od standarda i propisa. Međutim, nije ih se pridržavalo sa dovoljnom strogošću. Međutim, istraga nije pronašla dokaze da su zaposlenici Nordeje aktivno doprinosili e, poreznoj utaji. Imamo akcijski program koji je uslijedio nakon istrage. Također imamo i novi program za financijski kriminal kako bismo poboljšali pridržavanje standarda. Tu su Dakle, to su samo neki od koraka koje smo poduzeli. Da budem specifičan, kažem vam konkretne akcije. Zatvorili smo 111 računa, provodimo stratešku reviziju poslovanja Luksemburške banke, smanjit ćemo bazu klijenata, uključujući oni sa offshore strukturama. Također smo e, promijenili politike vezane uz borbu to jest suzbijanje pranja novca. Postavljamo standarde i imamo novi kodeks e, postupanja za sve zaposlenika i odbor za etiku koji vodi naš direktor kako bismo postavili visoke standarde postupanja u cijeloj banci. Provodimo nove strože kriterije za privatne klijente sa offshore strukturama, radimo procjenu kompleksnosti tih offshore struktura. Integrirali smo i luksemburško poslovanje u nordijsko poslovanje banke i također značajno ulažemo u resurse za usklađenost i standarde za usklađenost u cijeloj banci. Dakle, radimo na poboljšanju, međutim, još nas puno posla čeka kako bismo djelovali u skladu sa našim novim standardima banke kao Nordea diljem svijeta i velike i male i dalje se bore kako bi djelovali u skladu sa novim regulatornim standardima i novim očekivanjima u smislu porezne usklađenosti. Odbor zanima vjerojatno što smo naučili, kakve su lekcije. Istina je da rigorozna, rigoroznija aplikacija strogih AML međunarodnih standarda bi bila e, dobra i u skladu sa našom istragom i švedskim i drugim regulatornim vlastima. Međutim, e, porezno izvješćivanje i AML obveze su jasne, međutim postoje područja gdje bi javni politički okvir mogao biti ojačan od strane europskih i stranih vlasti. Na primjer, zajednički standard za korporativnu substancu, agresivno porezno planiranje, očekivanje oko zahtjeva za dokumentaciju. Mislim da bi sve to ovaj eh, odbor mogao dodatno istražiti. Nadam se da ćemo imati priliku razgovarati detaljnije o tim temama. Johan i ja se radujemo vašim pitanjima. Hvala. Hvala vam, gospodine Elderfield. Ako sam vas eh, dobro shvatio, poduzeli ste određene radnje nakon istrage, ali morat ćemo čuti još malo više o tome. Sada će nam nešto reći gospodin Rize ili gospodin Stin, tko želi početi. Gospodin Rize je prvi. Vi zastupate Mannheimer Stvartling, vodeće odjetničko društvo u Nordijskoj regiji. Good morning, uh, Mr. Chairman, and good morning, distinguished members uh, of the Parliament and ladies and gentlemen. Dobro jutro, Hvala vam još jednom što ste nas pozvali e, da podijelimo svoja iskustva jer smo mi bili vanjski e, suradnici u istrazi Nordem. Nakon otkrivanja panamskog skandala, kontrolne funkcije druge linije iz Nordeje grupna sklađenost i grupni operativni rizik, dobili upute od uprave i direktora da provedu unutarnju neovisnu istragu E, i da vide koliko je Nordea sudjelovala, to jest koliko je umješana u slučaj panamski dokumenti. Mi iz Mannheimer Svartlinga smo imenovani od strane direktora kao vanjski istražitelji i kao nadzornici i savjetnici. Ja, Bjorn Rize, sam vodio projekt u ime Mannheimer Svartlinga, a pomagao mi je Andreas Stin, koji je ovdje pokre mene. Kao što ste čuli, Mannheimer Svartlig je najveće odvjetničko društvo u nordijskoj regiji e, i radimo isključivo u području poslovnog prava. Od naših ranih e, istraga možemo spomenuti istragu koja se ticala Telija Sonera i ulaganja u Uzbekistanu, te navoda o korupciji. U ovom smo slučaju imali dva zadatka. Prvi zadatak e, jest zapravo vezan sa zahtjevom švedskog grupnog regulatornog tijela i to je uključilo reviziju iz e, sastajališta upravljanja i upravljanja rizikom. Prvo, željeli smo vidjeti kako su uprava i menadžment banke Nordea identificirali, nadzirali i izradili izvješća o poslovanju offshore struktura i drugo, koje su odluke donijeli na temelju tih izvješća. Drugi zadatak bio je sudjel, djelovati poput savjetnika i nadzornika tijekom istrage koju je provodila Nordea. Morali smo potvrditi visoku razinu profesionalnosti, također potvrditi da zaključci odražavaju činjenice i možda ono najvažnije da značajni nalazi e, ne budu isključeni iz e, završnog izvješća koji će biti dostupan javnosti. U svrhu naše istrage smo intervjuirali relevantne osobe i e, revidirali politike, upute i zapisnike sa sastanaka uprave, izvješću o riziku, izvješću o usklađenosti, sve to od 2009 nadalje. Otprilike se radilo o 880 dokumenata. Također smo razgovarali sa relevantnim, svim relevantnim osobama. U ulozi nadzornika pomno smo pratili radne procese e, grupe za usklađenost i grupe za operativni rizik. Zaključci interne, interne e, istrage Norde i naše istrage su predstavljeni na tiskovnoj konferenciji 20. lipnja 2016. I također oba izvješća su e, učinjena dostupnima javnosti i danas su također dostupna. Sada se vratimo u prošlost. 2009. Nordea Luksemburg je poduzela određene mjere kako bi povećala transparentnost. U uvodu smo čuli nešto o tome. Vjerovalo se da te mjere nadilaze standarde koje postavlja industrija. To su učinili zbog povećanih regulatornih zahtjeva i u promjeni e, načina na koji se gleda na transparentnost i poreznu utaju u europskom bankarskom svijetu. Interno taj proces se nazivao onshore transition. Početna točka bilo je uvođenje novog kodeksa e, etike 2009. Uslijedile su i druge inicijative. Objasnili su nam da je glavni cilj onshore transitiona povećati transparentnost i porezno izvješćivanje za sve klijente, bez obzira imali li oni ili ne offshore strukture. Međutim, mjere nisu uključivale prekid e, poslovanja offshore struktura. U Luksemburgu postoje zakoni i propisi za suzbijanje pranja novca, financiranje terorizma i tako dalje i Luksemburška banka je imala iste obveze bez obzira radili se offshore strukturama ili ne njihovih klijenata. Međutim, offshore strukture same po sebi nisu nezakonite, ali klijenti ih mogu koristiti za e, pranje novca i poreznu utaju, zbog čega takve strukture stvaraju posve različitu inherentnu, posve različit inherentni rizik. Direktiva Europske unije o AML-u i dalje još uvijek nije bila prenesena u zakonodavstvo Luksemburga, ali fokus na zahtjeve se povećao u Luksemburgu u posljednjih nekoliko godina kada je riječ o borbi protiv pranja novca. Što se tiče nekih naših specifičnih zaključaka u izvješću, uprava Luksemburške banke je bila svjesna rizika povezanih sa pranjem novca i sa poreznim e, pitanjima i također rizika povezan, a rizici povezani sa offshore strukturama nisu bili riješeni, niti se spominjalo, niti se o njima izvještavalo prema menadžmentu ili upravi Luksemburške banke. Također, kada je riječ o izvještavanju, operacije povezane sa offshore strukturama nisu spominjane, te se činilo da su u skladu sa poslovnom strategijom i sklonošću preuzimanjem preuzimanju rizika banke. Međutim, u našoj istrazi zaključili smo da e, taj aspekt izvještavanja nije odražavao stvarnu situaciju unutar banke zaključili smo da postoje nedostaci u upravljanju i upravljanju rizikom Luksemburške banke. I također, nakon rezultata obje interne i eksterne istrage, zaključak je da postoje, to da su postojali nedovoljni postupci i procedure kojima se trebao, e, kojim se trebala zajamčiti učinkovita implementacija projekta Onshore Transition, a pogotovo kodeksa, etičkog kodeksa. Kao što sam spomenuo, one Nordea je o e, svojim nalazima izvijestila na istoj tiskovnoj konferenciji kao i mi i zaključili smo da je interna istraga koja je provedena, doista provedena na profesionalan način, da je definirala strukturu, dokumentaciju i metodologiju i također da su zaključ, da zaključci na dobar način odražavaju činjenice i da niti jedan značajan nalaz nije isključen iz zaključaka u izvješću. Hvala vam. Äh, hvala, hvala. hvala i hvala vam i na vašem uvodnom izlaganju. Sada idemo na postupku kojeg smo vidjeli u prvom panelu. Prvo ćemo čuti nešto od dva suizvjestitelja. Prvo je Pekoford iz Danske. Hvala što ste se pojavili pred našim odborom. Idem e, odmah na stvar. U dokumentima iz Kanade otkriva se sedam slučajeva gdje su e, službenici Norde tražili da dokumente stave datume unatrag. Isto tako su tražili e, punomoć kako bi kako bi falsificirali datum, kao da su te ovlasti počele već 2010. godine. Došli ste do zaključka da se ništa nezakonito dogodilo kako falsificiranje dokumenata nije nezakonito? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, Nordea je već nekoliko puta rekla da je tražila od, da od e, klijenata da e, prijavljuju svoju imovinu. Zašto je Nordea uspostavila, i osnovala sve te, sva ta trgovačka društva u Panami i u e, e, otocima, a da nisu registrirali e, stvarnog vlasnika? Zašto im je Nordea pomogla da to učine, umjesto da stvarni vlasnici budu vlasnici tih tvrtki? ovakve pravne tvrtke koje to pomažu i možete li zajamčiti da više nemate ovakvih e, dogovora sa e, pravnim tvrtkama kao što je Marseja e, Fonseca kako bi se suzbijalo pranje novca ili utaja poreza. Hvala lijepa, Jepe. Gospodine Elderfield. Što se tiče pitanja e, stvarnog vlasnika i punomoći, e, mi znamo da su se te stvari događale, a prema luksemburškom zakonu, radili se o kaznenom dijelu ili ne, e, mislim da banke to prijavljuju. Međutim, zaposlenici nisu trebali stavljati datume unatrag. Vezano za ovo pitanje i pitanje zašto smo imale te, te offshore strukture i što radimo u vezi s time, mi pokušavamo osigurati da pokušamo suzbiti pranje novca, isto tako da dobijemo prijavljivanje poreza i da idemo dalje od minimalnih zahtjeva kako bi imali bolje poštivanje poreznih propisa da smo u prošlosti bolje se bavili sa suzbijanjem prava novca, pranja novca, onda bismo lakše identificirali i stvarne vlasnike i izvor financiranja. Znamo da je to slabost i jako mnogo smo uložili kako bismo podigli standarde. E, kombiniranje e, standarda za suzbijanje e, pranja novca plus zahtjevi fatke znači, znači da trebate upoznati svoje klijente i da pitanja poreza budu usperena prema pravoj osobi. Moramo isto tako vidjeti kakva je korporativna struktura, zašto klijent ima offshore tvrtku. To smo pokušavali raditi u prošlosti, ali to nismo dobro radili, ali sada pokušavamo to raditi bolje. mislim da bi bolji međunarodni standardi pomogli kako bi e, vidjeli koje offshore strukture su prihvatljive, a koje nisu. Mogu vam dati i više primjera ako mi gospodin predsjedatelj dopusti. Samo kako bih e, nešto nadodao vezano za zaključke, vezane za e, punomoći. Postoje zahtjevi za nekoliko kumulativnih kriterija koje treba ispuniti prije nego što se može reći da stavljanje e, prijašnjih datuma je kazneno djelo. A ključna, ključni element koji je nedostajao je korist za E, za e, zaposlenika koji je, za kojeg se tražilo e, stavljanje prijašnjeg datuma. Nakon konzultacije sa lokalnim pravnicima u Luksemburgu nismo pronašli da postoje dokazi koji bi ukazali na to da se to događalo. Zato smo došli do tog zaključka. Međutim, mi ne prihvaćamo stavljanje prijašnjih datuma i posljedice smo uključili sada u naše propise. Dakle, ovo je e, backdating dokumenta je uvijek bilo kazneno djelo koliko ja znam. Ali gospodine Kofort, mislim da falsificiranje dokumenata nije zakonita praksa ni na koji način i pitam se koje je to posljedice unutarnje imalo nakon što se to dogodilo u Nordeji. Niste odgovorili na moje drugo pitanje. Možete li izjaviti da nećete više se baviti sa sličnim e, tvrtkama kao što je Musak Foseka u budućnosti, jer je zaista e, bitno da ste prestali s njima surađivati, ali ona je samo jedna od takvih firmi. U smislu posljedica, za e, pojedince koji su bili uključeni u stavljanje prijašnjih datuma postoje unutarnji stegovni procesi. Međutim, eh, mislim da gledamo na krivu stranu organizacije. To su zapravo niži službenici, ali za više eh, službenice, službenike oni će imati financijske posljedice što se tiče određenih bonusa koji će se smanjivati u skladu sa e, pravom Europske unije i postupcima Europske unije. U smislu bavljenja sa sličnim e, tvrtkama kao što je e, Monsak Fonseca imali smo odnos sa Mosak Fonsecom. Međutim, umjesto da kažemo da neke tvrtke su loše, a neke dobre, pitanje je koje strukture sami klijenti uspostavljaju. Je li smo e, uspostavili dobre standarde za, suzbijanje pranja novca? Jeli je li struktura e, materijalna, odnosno da li postoje različiti slojevi u nekoj strukturi, je li ona složena ili postoji određena simetrija u e, poreznim i financijskim tokovima? Da li postoje određene problemi s kreditnim karticama? i e, da li korporativna struktura dobra. Dakle, na temelju te na analize znati ćemo koje jurisdikcije dobro rade, koje administracije dobro rade, ali to je vrlo teško i složeno područje i ne postoji međunarodni standard za korporativnu substancu. Dakle, ne postoji e, nikakvo, e, nikakvi propisi vezani za agresivno porezno planiranje i zato razvijamo strože strože propise, ali to radimo postupno, jer inače klijenti neće znati e, kojim se strukturama baviti. Hvala lijepa. Imam pitanje za gospodina Kristensena. Hoćete li dodati nešto tomu? Servisa? Ne? Onda Peter Ječek su, su izvjestitelji. Hvala, gospodine predsjedatelju. Pitanje za Nordeu njegove podružnice i e, politiku due diligence. Kakav je odnos između banke i podružnica kada se radi o politici due diligence i što ako podružnica u trećoj zemlji, posebno u jednoj zemlji visokog rizika? Je li banka u Europi e, se potpuno oslanja na postupak due diligence koji se provodi u trećoj zemlji? i od otkrivanja i unutarnje istrage, jeste li uveli bilo kakve e, promjene u vaše, e, u vaše postupke due diligence u tim, e, u tim podružnicama? Hvala lijepa na kratkom pitanju. Da, iskreno govoreći, jedan od slabosti, jedna od slabosti koje smo imali u prošlosti je bio decentralizirani e, pristup gdje su standardi e, suzbijanja pranja novca bili jako različiti od podružnice do podružnice. Jedna, od inovacija je da nemamo samo jednu politiku e, grupe na visokoj razini, nego imamo standard za suzbijanje pranja novca koji se primjenjuje svugdje unutar grupe. I zato definicija rizičnog klijenta E, znači da će sve offshore strukture biti visokog rizika. To želimo osigurati i dosljedno e, provoditi. I tamo gdje imamo podružnice koje su visokog rizika, e, tu imamo visoke snažne resurse za usklađenost. Dakle, to je lekcija koju smo naučili, e, a to je da trebamo globalni pristup sa dosljednim standardima koji zahtijevaju e, i ono što su lokalni zahtjevi i globalni zahtjevi. Nismo još potpuno proveli e, taj sustav, treba će nam dosta vremena. Ja sam bio nadzornik 15 godina i vidio sam da banke imaju problema to provesti, ali jedan dosljedan globalni pristup je nešto što želimo uspostaviti i dalje radimo na tome. Hvala lijepa. Ima li daljnjih e, pitanja ili odgovora? Dobro. Gospodin Daris iz EPP, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i opet zahvaljujem našim govornicima koji su nam dali vrlo zanimljive informacije vezane za e, predmet Nordea. Ja imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje jest... E, gospodin Kristensen, ja imam osjećaj da je on e, jasno iznio poruku da bez aktivne uloge banaka većina ovih praksi ne bi bila moguća. Zato je moje pitanje vezano za to što možemo učiniti s time. Trebali, bismo li trebali bolje regulirati banke izvana ili možemo na neki način potaknuti e, banke i e, na neki način ih e, ne, ne eh, ohrabriti da njihovi klijenti otvaraju offshore tvrtke i slično. Što mi možemo učiniti s europske razine? A sljedeće pitanje je za gospodina Elderfielda. Što mislite o europskoj fatki? Je li bi ona bila eh, učinkovita da zatvorite rupe i mogućnosti za pranje novca? I sljedeće pitanje bi bilo vrlo konkretna. Zašto je Nordea odabrala svoju podružnicu iz Luksemburga da provodi e, poslovanje sa Mozak Fonsekom? Je li to značilo da je Luksemburška banka ili regulatorni okoliš e, vezan za poreze bio takav u Luksemburgu ili koji su razlozi tomu? Hvala lijepa, gospodine Rozati. Gospodin se Da, hvala lijepa. Kada govorimo o regulativi, to moram ostaviti i vama, političarima, ja sam novinar, ja nisam tu da reguliram. Međutim, ono što mogu reći je da je dobra ideja da e, strogo slijedimo banke kada kažu da ne rade dobro, da moramo ih nadzirati. Oni kažu da će nešto promijeniti, ali mogu li zaista promijeniti kulturu u banci? nešto što ste stavili u vaše izvješće iz srpnja gdje ste od agresivne e, porezne strukture promijenili u kompleksne porezne strukture. To ne e, mijenja ništa. E, ta riječ kompleksan ili složen je nešto što se dosta koristi nakon dokumenta iz Paname. Treba reći i nešto što nije odgovornost banke, a to je kako razmjenjujete informacije. Nije dovoljno imati sporazume o razmjeni informacija, jer trebaju postojati podaci koje možete razmjenjivati. Recimo, Danska već nekoliko godina ima sporazum s Panamom da razmjenjuje informacije. Međutim, problem je da nema informacija koje mogu razmjenjivati. Nemaju, nemaju vlasnike, nemaju evidenciju, nemaju bilo što što bi porezne vlasti u Danskoj mogle koristiti a to je međunarodni problem. Treba postojati određeni standard i određena transparentnost ako morate e, paziti što rade banke. Da, hvala lijepa. Međunarodni rad e, se i dalje provozi. Gospodin Anderfeld? Hvala gospodine predsjedatelju. Što se prvog pitanja tiče oko fatke u Europi, moje shvaćanje jest da Europa primjenjuje zajedničke e, standarde izvještavanja OECD-a. Ako me pitate od čega se sastoji taj pristup, da se provede E, borba protiv e, pranja novca, e, da poznajete svoje klijente, da znate ko su stvarni vlasnici, gdje je izvor prihoda i onda šaljete te informacije pravom, poreznom tijelu. I zato ako primjenjujete standarde acd a to već pomaže. Kao što sam već rekao, postoje mjesta za poboljšanje u političkom okviru i to bi bilo korisno. Zašto Luksemburg? Luksemburg je se razvio kao centar za upravljanje imovinom. E, mi imamo e, poslovanje e, i to je zapravo centar privatnog bankarstva i postoji povijesni razlog zbog čega se radi o Luksemburg. Ne samo Nordea, nego i druge banke oko svijeta se usredotočuju na Luksemburg. Puno hvala, Risa. Profesor Rosati je spomenuo jedno pitanje kojeg smo se dotakli E, u ranijem dijelu ovog sastanka, a to je regulacija sa vrha. Mislim da je dobro da imamo regulativu, ona je potrebna i imamo mnogo propisa. Međutim, ono što pokazuje ovaj skandal, da u kombinaciji sa propisima trebate imati pritisak, morate imati unutarnji pritisak e, e, s visoke razine, ali i pritisak dionika. Dakle, sada kada su novinari to otkrili, to će povećati i e, pritisak dionika u financijskim institucijama. Mislim da je to isto tako važno, jer propisi neće sami to riješiti. Da, hvala lijepa. Mi ćemo sada provoditi posebne e, razdvojene e, istrage i posjetiti Luksemburg. Luksemburg ima posebne uvjete koje nudi i to e, je poticaj. Manuel Hvala predsjedniče. Imam tri pitanja. Vraćam se na Luksemburg. Pitam Nordea banku. Vi ste naglasili e, unutarnju istragu i njenu važnu. Private Banking e, International radi u e, Singapuru, Švicarskoj i Luksemburgu. Zašto locirati te aktivnosti koje se dogovaraju telefonom na recimo u Luksemburg? Je li to povijesni razlog? ili je to e, razlog koji je e, već spomenut, spomenut. E, luksemburški propisi banke u Luksemburgu ne, trebaju vlasti obavještavati o poreznoj utaji ili izbjegavanju. Kad biste trebali neku drugu evropsku zemlju, kamo biste išli? E, mi nemamo dovoljno pa, informacija u parlamentu da bismo istraživali i vidjeli e, cijelu situaciju u poreznoj utej. Zbog čega je e, profitabilnije staviti svoje aktivnosti, poslovne aktivnosti izvan Europske unije, imati offshore poslovanje? vaše osobno mišljenje e, smatrate li e, da je porez od 0% na e, trgovačka društva kakav je to potez? Je li to onda porezna oaza ako država kaže nulti porez na poduzeća? Hvala lijepa. Ovi delegirani pravni akti, to smo odbacili kvalificiranom većinom. E, nulti porez nije uobičajen u Europi. 12,5%, e, recimo 10% u, u Irskoj i na Islandu. Gospodin Eldafild ima riječ. Nisam najveći stručnjak na svijetu kada se radi o korporativnim poreznim stopama, međutim definicija poreznog utočišta je nešto s čime se ljudi e, muče. E, možete to razmotriti u smislu e, porezne stope koja prevladava, međutim OECD kaže da je to vezano za korporacije, da li se oni drže standarda za automatsku razmjenu podataka, međutim ima različitih pogleda na to. Što se tiče lokacije poslovanja, banke obično imaju jednu, jednu mrežu podružnica kako bi bili bliže svojih e, e, klijentima, dakle i Singapur i Luksemburg i svi će imati takve podružnice ako su radili tamo u prošlosti. Zato smo dobro je reći da u prošlosti Luksemburg e, nije imao e, porez e, kao e, dijelo, kazneno vezano za pranje novca. Međutim, sada Mi, smo imali dosta slabosti vezane za naš sustav upoznavanja svojih klijenata, međutim radimo sada prema tome. Samo sam želio pojasniti da naša e, grupna e, politika za suzbijanje pranja novca i za poznavanje klijenata je jednaka u Luksemburgu kao i u nordijskoj regiji. Ne postoji nikakva razlika vezana za to kako smo vodili banke u tom smislu. Isto tako je važno reći da su korporativne porezne stope nisu imale nikakav utjecaj na naše ponašanje što se tiče toga pitanja. A u unutarnjim istragama nismo pronašli nikakvih dokaza da je bilo sporazuma između banke Nordea i mozak Fonseke. Mi smo bili e, zapravo posrednik koji je radio u ime klijenta izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da čim postoje razlike u poreznim sustavima, bilo unutar jedne zemlje ili između različitih zemalja, uvijek će postojati e, načina da se ljudi kreću u tom sustavu i e, to bi bio slučaj da imamo isti porezni sustav u cijelom svijetu. Međutim, meni se čini da se moramo svesti na definicije o kojima smo danas govorili. To je porezna utaja, agresivno porezno planiranje i izbjegavanje poreza. Što mi mislimo pod tim definicijama? Problem je različit. I sve se stalno mijenja. Postoje nove strukture, i novi načini poslovanja u globaliziranom svijetu. To je ogroman izazov. Međutim, svi se slažu da porezna utaja nije dopuštena. Nije dopušteno da porezni savjetnici se time bave, niti klijenti naravno. Međutim, mnogo je složenije ako govorimo o agresivnom poreznom planiranju eh, kada to, i da to definiramo. Da, e, mislim da jerska igra dosta važnu ulogu u, tome jer postoje profiti multinacionalnih e, kompanija koji su struženi e, u jednoj zemlji. Dakle, to je bio slučaj sa Appleom i sa Amazonom u Luksemburgu. U oba slučaja je udjel dobiti e, ostvaren u toj zemlji e, podložano oporezivanjem. To je neka vrsta agresivnog poreznog planiranja, na način na koji ga gleda Evropska unija. Sada idemo na podpredsjednicu Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja imam pitanju, pitanje za gospodina Elderfelda iz Nordija banke. E, kroz izvješivanje znamo da u 2015. Nordea imala 319 e, e, članova osoblja u Luksemburgu i da taj broj osoblja raste. To ste i nedavno objavili. Vaše osiguravateljske aktivnosti na otoku Manu pokazuju da postoje mnoge računi i na djevičanskim otocima. Vidjela sam e, vaše unutarnje izvješće i vidjela sam da, ste poboljšali svoje e, prakse e, kada se radi o klijentima. Moje sljedeće pitanje jest zašto banka, Nordija banka treba 319 radnika u toj luksemburškoj podružnici, a drugo željela bih vas podsjetiti da prema praksama Nordije, Norde, E, poštovanje prava i zakona i e, propisa ne znači samo da imamo pravo raditi kao banka, jer kada se radi o propisima i zakonima, e, putem toga naši klijenti se pouzdaju u nas i to povećava sigurnost u društvu. Dakle, moje pitanje je vama, na koji način su Panama Leaks pokazali E, nešto o vašem radu u tom smislu. I u e, Finskom, Finskoj Nordija ima jako važnu ulogu u socijalnoj raspravi i i stalno nam govori kako se baviti finskim gospodarstvom. Kako možete biti vjerodostatni i davati e, savjete drugima nakon ovog skandala iz Paname? Hvala lijepa. To je bilo pitanje za banke, gospodin Eldefeld. Kada se radi o posljednjoj stvari, ja bih e, htio ponoviti ono što sam na početku rekao, da smo mi kao banka e, nismo imali dovoljno visoke e, standarde koje smo si postavili, koje su nam postavili regulatori i naši klijenti. Dakle, mislim da je članica odbora pravedno to rekla. Mislim da trebamo nasuditi prema činjenici da smo bili voljni provesti unutarnju istragu, podijeliti otvoreno kritike e, vezane za naš vlastiti rad i e, doći ovdje pred ovim odborom i zaista mnogo uložiti u standarde borbe protiv pranja novca i poznavanja klijenata. Znamo da imamo slabosti, ali zaista se trudimo da poboljšamo naš pristup. Mnogo smo bolji nego što smo bili prije 12 mjeseci, a biti ćemo još bolji za 12 mjeseci. Što se tiče luksemburških poslovanja, mnogo offshore struktura se smanjio u odnosu na godine prije istrage i moramo imati e, dobar broj e, zaposlenika kako bi oni mogli e, podržati te operacije i provoditi provjere vezane za pranje novca. Tko bi želio još nešto reći? Imali smo mnogo pitanja koja idu u istom smjeru. Mm, mm, mm, iz njemačkog stanovništa dugo je trebalo da se počinju ispunjavati obveze e, izvještavanja. Mnogo je novaca e, isteklo e, tajnim kanalima u međuvremenu. Za Alde gospođa Majte Ruiz. Hvala lijepa predsjedniče. Opća primjedba i dva pitanja. Vi niste e, jedini u ovom odboru. E, članovi ne znaju ništa. Imali smo utaju poreza, e, nesurađivanje s vlastima. To me podsjetilo na Kazablanku, film koga se sjećate. Ima jedan trenutak u filmu kad kapetan Renault kaže ovo je mjesto gdje igramo to je blanka. Gospodin Kristijan se da, da li bi bilo efikasnije kad bi ovi, ova etička pravila e, uključivala i sankcije, oduzimanje licenci, dozvola, ako banke ne surađuju. E, da li bi to moglo biti učinkovitije od postojećih e, propisa? Hvala lijepa. Ko bi želio odgovoriti? To je pitanje koje se odnosi na sve. Gospodin Kristensen ima riječ. Gospodin Enfield e, bi možda e, mogao dati odgovor. Ja kao novinar nemam odgovora na to. Mislim da su sankcije već e, stroge, a one se još i postrožuju. To nije područje samoregulacije, regulacije, općenito govoreći. Imamo četiri direktive za suzbijanje pranja novca koje su posvema jasne. Kao što sam otvoreno rekao, znamo, mi znamo da nismo ispunili minimalne zahtjeve mi sada zaista nastojimo postaviti e, više standarde. Imamo AML, dakle direktivu o suzbijanju e, pranja novca. A e, banke ne mogu ništa učiniti protiv agresivnog planiranja poreza, a to nije ni dio direktive o, o suzbijanju pranja novca. Vodi se e, e, rasprava o izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza. E, jedna stvar gdje imamo vlaste te inicijative jeste da prođemo kroz to teško područje i da vidimo koja je tu korporativna substanca. Dakle, što je naša odgovornost? Ja ću nešto nadopuniti u odgovoru na pitanje Kofoda e, trebali bismo međunarodne kriterije za agresivno planiranje poreza. Što bi trebalo stajati u tim e, propisima, standardima? Mislim da imamo nekoliko e, stvari treba razmotriti. Definicija OECD-a nije E, uključena u zakone. Ono što mi gledamo je kompleksnost e, slojeva strukture i postoje li e, asimetra između poreznih tokova u strukturama. Korporativna struktura. Što je substantivna korporativna struktura, a što nije? Je li to upravni odbor? Da li se direktori sastaju svake godine? Je, jesu li odgovorni zakonodavstvu? E, e, e, da li direktor ima 11.000 drugih direktorskih mjesta? Mi smo nastojali definirati tu korporativnu substancu. To je teško za pojedinu banku, ali mi to nastojimo učiniti. E, e, Mosak Fonseca je bio jedan od takovih, bio je direktor tisuću e, društava. Ma, gospodin Makari ima riječ za guje. Mm, pitanja za Nordeu i njegove predstavnike. Unutarnja istraga koja je pokrenuta nakon Panama Leaks to su, e, je rađeno u unutar kuće i u suradnji sa e, vanjskim e, firm, savjetničkim firmama. Jedan od vidljivih aspekata istrage koji navodi na pitanja vi ste istragu vršili offshore društva koje su imali direktnu vezu sa Fonsekom. Interna istraga je dala preporuke da e, stotine drugih e, offshore klijenata se također moraju istražiti u smislu utaje poreza. Možete li nam dati neke detalje o toj istrazi Eh, ovih 400 eh, offshore klijenata koji nisu još bili eh, ispitani. Postotak ukupne imovine Norde koja je u rukama tih 400 vlasnika. Kako napredujete u toj istrazi? Imate li posebne jurisdikcije? ili neke pravne firme koja e, poduzeća e, odvjetničke e, firme koje se stalno pojavljuju u tome u toj istrazi Nordea je cilj pitanja Mosek Fonseca i drugi slučajevi Mosek Fonseca je samo simbol za ovaj problem i, i Možda će kolega Johan nešto o tome reći, o te dvije istrage, e, o rigoroznosti te istrage. Nisam bio tamo u to vrijeme. Mm, mm, ovo su bile vrlo teške optužbe za samu, banku za samu banku. Stavimo to u kontekst. Imamo 11 milijuna klijenata a u Luksemburgu tisuća klijenata. 160 od njih je imalo neke elemente offshore djelatnosti. Mosak Fonsek, e, od njih smo 111 poduzeća e, koji su bili povezani sa e, Fonsecom smo izuzeli iz naše djelatnosti. Mi mi također gledamo e, kroz e, porezno povećalo. E, na tome još radimo. Želimo to napraviti detaljno i rigorozno. Ekvali imate. Dva komentara. U prvom redu, što se tiče opsega istrage i morali smo uzeti u obzir da li da odjednom istražujemo sve offshore strukture ili da se fokusiramo na one koje su povazane s e, Panama Leaks. E, odlučili smo se za ovo drugo. E, dakle, u Panama ili Monsak Foseka. Nismo htjeli da ta istraga predugo traje Eh, imali smo eh, vrlo eh, kratak rok. Za svaku offshore strukturu i svaki korisnički vlasnik koji su bili klijenti Norde trebaju biti istraženi. Jedan klijent i podaci jednog klijenta mogu ići od sto stranica do 1000 stranica mi radimo godinama sa nekim klijentom, imamo dokumente, papire, e, podrijetlo imovine, novca. moramo vidjeti da li e, e, poslovne transakcije u, toku odgovaraju sa osnivanjem offshore kompanije. Imamo 25 e, e, službenika za sukladnost koji sta, rade 24 sata na, dan e, da bi napravili tu analizu. Mi smo se obvezali da ćemo u drugom koraku istražiti svaku pojedinu offshore strukturu i strukturu kako on, e, banke u Danskoj i Luksemburgu. E, I, im, imovina e, offshore struktura iznosi 2% svih cjelokupne imovine luksemburške grane mm, ili banke kćeri. Nordea za sada još nije dala nikakav e, dopis e, da bi objasnila što e, je poduzela na području istrage. To bi nam bilo jako korisno, pa vas moliti, molimo vas za to. hajde, Hautala ima riječ. Naravno, mi smo ovdje kao zakonodavci. Moram dati osobnu izjavu. Moje u, otac bio 25 e, godina bio jedan od direktora u Nordeji. E, e, zato je Nordeja za mene bila uzor do prošle godine. Da li ste trpjeli druge, pretrpjeli gubitak drugih e, klijenata. Ja sam otišla iz vaše banke, e, imate 11 milijuna klijenata, je li još netko otišao zbog ovog skandala? Žalosno je, predsjedatelj je to rekao, da niste odgovorili na pisana pitanja koje nam je, vam je naš odbor e, poslao. Molim da to brzo učinite. Htjela bih također znati što se tiče daljnjih istraga koje će se izvršiti. Kada ćete istražiti i objaviti rezultate o tome kako e, rade vaše, e, vaši ogranci u Švicarskoj i na otoku Mem? To nam još nedostaje. Također bih htjela znati zašto u internom izvještaju E, krivite samo lokalne službenike Norde Luksemburg. A zašto e, ne govorite o sukladnosti cijele grupe e, u analizi rizika? Predsjednik odbora, gospodin Valus, bi trebaju objasniti E, najvišu razinu odgovornosti i e, dubinsku analizu, due diligence koja treba biti izvršena. E, mnogo je kolega, naročito gospodin Kofod, su izvjestitelji postavao pitanje o ovim drugim providerima korporativnih usluga. Mm, mm, Kakvi su odnosi s tim drugim providerima osim Mossack Fonseca? Hvala lijepa na ovom. E, imamo opravdana pitanja za Nordeu. Tko će početi, gospodine Ekval? E, žao mi je e, čuti da je gospođa zastupnica prekinula odnose s Nordeom. To je to mi je žao. Ništa nije važnije e, do usklađenosti i e, zadovoljnih e, klijenata. Zadovoljstvo klijenata je prioritet za nas. Neto broj pokazuje da broj privatnih klijenata u banki se povećao u ovo vrijeme. Neki klijenti nas napuštaju, a veliki broj novih dolaze. To se e, e, kako privatnih klijenata, tako i društava. E, Švicarska. Međunarodne operacije u Švicarskoj su također pod istragom. Ta, vodimo postupak istrage i za švicarske ogranke otok Man Tamo struktura postoji od 2010. Hvala lijepa, gospodin Elderfield. Odgovor na pitanje. E, corporate service providers u politici due diligence e, i ovih e, provajderi, ne kažemo da je e, mozak Fonseca dobar ili loš. Pitamo se kakova je struktura, je li ona presložena, e, da li oni e, prolaze kroz ona ispitivanja koje imamo, testove. Također je važno mm, odgovornost e, više uprave Sukladnost nam je vrlo važna. E, odgovornost pri vrhu, na to, na to polažemo veliku važnost. Naš glavni direktor e, e, vodi o tome veliku brigu sada. Pred dvije godine ste imali nek nekoliko e, stotina ljudi e, koji su radili na tome, na usklađenosti, a sad ih imamo nekoliko tisuća. E, standardi AML-a, bolja informacija o upravljanju, bolje nadzor transakcija, osiguranje kvalitete i tako dalje. Mi smo zaista angažirani na tom području popravimo svoj rad. Mm, e, vaš je imidž bolji u sjevernoj Europi nego u ostatku Europe. Hvala predsjedniče. E, interna odgovornost i ono što je o tome već rečeno. E, reći ću nešto o internim sankcijama. Uz to mi smo oštro iskri iskritizirali e, upravu Nordea banke u Luksemburgu nakon rezultata naše istrage. O tome smo e, pišemo u izvještaju. Dakle, uprava banke također ima veliku odgovornost, naravno. Ona podlježe sankcijama. E, gospodin Kristensen prvi ima riječ. E, jedno pitanje još za Nordeu. Koliko shvaćam ovi e, o, offshore e, društva je mali dio vašeg poslovanja. Mi zarađujemo novac drugdje. Vi zarađujete, to ste rekli. A zašto se time još bavite? Zašto pomažete svojim klijentima da osnuju offshore društva? Ne shvaćam ako je to tako mali dio vašeg poslovanja? Koji je interes? E, gospodin Rise, izvoli, izvolite, imate riječ. Hvala e, predsjedniče. Dodao bih sljedeće. Izvještaj, izvještaj postoje, objavljeni su. Naravno, možda niste sve pročitali, ali htio bi jasno reći vodi se e, rasprave o strukturi uprave. E, molim, pogledajte izvještaj. Te ćemo izvještaj dobiti, vjerujem. E, to je zamolila i kolegica Hautala. Želite li još nešto reći o, ovom što smo sada čuli, da budemo jasni? Nismo rekli da ćemo prestati samo sa Fonsekom, već da imamo strože standarde za suzbijanje pranja novca i E, imamo e, i više standarde za dubinsku analizu na poreznom području. Mi očekujemo da će ove istrage dovesti do manjeg broja offshore klijenate. E, ali što su već i novinari rekli, offshore strukture i poduzeća mogu biti legalna Nastojimo naći jedan strogi e, način pomoću direktive o suzbijanju pranja novca i e, due diligence na analizi poreza da to e, riješimo. Markus Precel za ENF ima riječ. Gospodin Kristensen, imate li dokaze ili indikacije da novac iz offshore e, djelatnosti e, teče u stranačke aktivnosti, da financira stranke u Europi. E, pitam treći puta. Ja, ja sam treći koji pita gospodina Elderfielda. Nekoliko ste nam podataka dali. U Luksemburgu imate vi, manje od jedan promil klijenata to je 0,05% klijenata. Vi ste to sami rekli. E, e, rekli ste ovdje, e, radi se o 200 milijuna eura, manje od milijun eura po klijentu. To je, to je jedan njemački kolega vaš rekao, to su pinac. U Luksemburgu ne, niste mogli Mm, e, imati puno manje osoblja jer e, trebate osoblje za sukladnost. Zar ne bi e, bilo bolje zatvoriti branšu u Luksemburgu? Jer je to tako neznatan dio poslovanja. Je li točno da po offshore klijentu imate samo 200 milijuna, po klijentu imate samo milijun eura? Što ste zaradili u Luksemburgu proteklih nekoliko godina sa ovim offshore djelatnostima? Je, li se to isplatilo? Izvolite. Ko će odgovarati? Gospodin Christensen, a onda Elderfield. Da, bit ću kratak. Eh, što se... Bit ću kratak. Eh, imali dokaza da novac ide prema političaru, prema političarima u Europskoj uniji, koliko ja znam ne, ali možda je tako ali koliko ja znam e, ne postoji dokaz o tome, tj. nemam saznanja o tome. Da, e, morat ćemo o tome razgovarati sa ruskim bankama. sljedeći je gospodin Elberfield. Što se tiče poslovanja u Luksemburgu i vrsta aktivnosti koje su tamo, one se odnose na svaku međunarodnu banku. E, tu su razne usluge koje se tiču kredita i bankovnih računa. E, poslovanje tamo se s vremenom e, smanjilo, a broj offshore računa imali smo ih oko 1200, zatim e, to se smanjilo na 550, u budućnosti će se broj tih računa dodatno smanjiti. Međutim, moramo biti sasvim jasni da međunarodni konzorci kaže da offshore strukture mogu biti zakoniti. Mi imamo klijente koji imaju zakonite offshore račune i želimo razlikovati između onih na koje se odnosi borba protiv pranja novca i ovih drugih. Dakle, želimo pružiti podršku klijentima koji sa dobrim razlogom imaju te račune koje su zakoniti. Hvala. E, naša poruka je, dakle, nadam se jasna fokusiramo se na poreznu usklađenost i borbu protiv pranja novca i želimo se pobrinuti da u potpunosti budemo ugodni kada e, surađujemo s našim klijentima i mislim da je izraza nepoštovanja riječi da su to, da je to pinac mala zarada. Imamo 11 e, milijuna klijenata i svaki klijent e, jest sam po sebi malen, ali cjelokupan broj odnosa s klijentima zapravo stvara jednu dobru i snažnu banku. Brojke zahtijevaju malo pojašnjenja. Možda nam to možete dostaviti u pisanom obliku Luksemburg je iz drugih e, razloga standard, e, ne samo zbog offshore aktivnosti, već i zbog poreznih mišljenja. Tomas Mann ima Hvala lijepa. Pitanje na gospodina Elderfielda. Vi ste tek od, e, u firmi tek od 2016. od studenog E, kao e, šef e, službe za sugladnost. Dakle, kratko razdoblje, ali imate veliku odgovornost. rekli ste da imate samo pojedine aktivnosti sa Mosakom. Gospodin Kristensen je rekao da ima 11 tisuća mjesta u Panama dokumentima sa više od 400 klijenata. E, Ovo brojka koju smo čuli, 11 e, milijuna klijenata, 25 mm, e, klijenata je napustilo banku, a među njima postoje i kvalitativne razlike. Vi ste rekli da trebate imati nove standarde, novi globalni pristup, da imate e, standardizaciju e, kod e, kontrole pranja novca. Kako će se to razlikovati od prethodnog upravljanja? A kako stoji sa informacijama od suradnika? kazneno ponašanje, na primjer. Imate li etički kodeks koji e, primjenjujete u poslovnom području, ali i na području osoblja? Hvala lijepa, Tomas Evo, pitanje je opet za banku Nordea. Sada na e, popisu e, govornika je Ole Ludvigson za SID i gospodin Lopez. I vi ste e, se javili za Catch the Eye. Gospođa Žoli i gospođa Gomez e, su se javile u Catch the Eye. Evo, to je popis. Hvala. Hvala na pitanju. Što se tiče izvješća koje je objavljeno prošlog lipnja, ono je bilo izuzetno e, kritično u pogledu borbe protiv pranja novca. I također uprava je tada javno zapravo otkrila svoje zaključke da postoje ozbiljni nedostaci u luksemburškom poslovanju kada je riječ o borbi protiv pranja novca, pogotovo u smislu načela Know Your Customer i dubinske analize, e, praćenja transakcija i neke od tih aktivnosti su dakle u izvješću otkrivene i banka na transparentan način priznaje da postoje određene slabosti i nedostaci i mi smo predmetom sankcija. Znamo da nas čeka još puno posla. Osposobljavanje je svakako je važan dio priče. E, održali smo nekoliko e, krugova tog osposobljavanja o borbi protiv pranja novca. Važno je da kolege e, razumiju što se od njih očekuje kada je riječ o načelu KYC, upoznaj svog klijenta jer nije uvijek lako otkriti izvore E, financija i korporativnu substancu. I kao što ste i vi naveli u svom pitanju, ovom se ne može pristupiti samo na temelju pravila, već na temelju postupanja. Nije riječ samo o onome što vi možete učiniti, već onome što morate učiniti, a to uključuje usklađenost, upravu i sam vrh banke. I upravo kao dio toga mi smo uveli puno rigoroznije rigorozniji kodeks o postupanju, svim zaposlenicima kažemo morate se držati pravila, ali također morate razmišljati e, koja je ispravna stvar. I to je presudno za e, i Nordeu i za svaku drugu banku. Hvala. Gospodin Vise, želite li nešto dodati? E, ne, hvala. U redu, Ole Ludvigson. Da, hvala vam eh, što ste mi dali riječ. Moram reći da mi je drago što ste ovdje danas s nama. Možda ponavljam ono što su već rekli kolege, ali povezanost sa panamskim dokumentima je nešto što se već dugo pojavljuje u medijima, a mediji tvrde da da je vaša povezanost sa Monsak Fonsekom trebala odmah završiti i da ste vi promijenili svoju politiku i 2009. a 2010. ste bili u kontaktu sa Monsak Fonsekom i prema zapisnicima vašeg sastanka piše da je to bila dobra atmosfera, da ste očekivali i dobru suradnju u budućnosti. Održalo se tu još dosta sastanaka na primjer u uredima Norde u Luksemburgu i u zapisniku s tog sastanka, s tih sastanaka piše da su, e, spominju se i dalje ove, e, ova fiktivna trgovačka društva i da su ona zanimljiva iznimno bogatim klijentima. U lipnju 2013. Nordea je izjavila da žele e, smanjiti broj fiktivnih trgovačkih društava u Panami i da ćete se e, preorijentirati na druge zemlje, na primjer Maltu, gdje su porezne stope isto niske, na primjer 5% za klijente Nordeje. Međutim, rad bi se nastavio u paralelno u Panami. Švedska televizija je također otkrila da postoji stotinjak fiktivnih poduzeća koje su, koje je Nordea registrirala i ta poduzeća su i dalje aktivna. Hoćete li jasno izvijestiti kako Nordea planira e, što planira poduzeti u vezi s ovim u budućnosti. Rekli ste da će pravila u budućnosti biti poboljšana, ali kako će se, e, kako će se djelovati u skladu s tim pravilima jedno direktno pitanje. Jeste li prestali osnivati fiktivna trgovačka društva u poreznim utučištima ili i dalje e, provodite tu praksu? Ja sam radio za e, jedno veliko švedsko poduzeće i to niz godina, bio sam član e, od uprave i nisam nimalo iznenađen oprostite, zapravo iznenađen sam da vaša uprava nije uopće bila svjesna onoga što se događa, jer uprava mora biti svjesna toga. A što je sa revizorskim društvima? E, pa zasigurno ta društva, revizori moraju pratiti što se događa unutar banke. Trebaju barem godišnje postojati informacije o takvim stvarima i treba se vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira. Da li se unutar vaše uprave ikada vodila rasprava o tome? Svjestan sam da su odluke e, uprave povjerljive, ali eto, to me zanima. Govorili ste 3 minute i 20 sekundi, molim vam samo e, naše goste za kratke odgovore. Ispravno je reći da su da je afera Panamski dokumenti pokazala kako smo 2009. 2010. imali visoke standarde, to je naš etički kontekst. U unutarnjoj istrazi je banka samo kritično potvrdila da želi biti bolja, ali da nije uspjela implementirati sve standarde. Dakle, ponovno smo priznali da nismo djelovali u skladu sa standardima. Drugo, Mosak Fonseca više nije, s njima ne surađujemo. Treće, što se tiče uprave, E, legalna revizija kolege moje desne su e, proučila aranžmane i bili su kritični, dakle to je također u javnoj domeni. Nordea ne koristi fiktivna trgovačka društva, e, financiramo se onshore, maknuli smo se sa otoka Man, i Sejšela, dakle sve se to dogodilo. A što se tiče budućeg djelovanja, odjel za usklađenost tu ima veliku obvezu da vidi da će sve funkcionirati kako treba. U redu, hvala. Gospodin Rize, hvala vam. Samo želim ponovno e, naglasiti što piše u našem izvješću. Dakle, kada je riječ o upravi u Luksemburgu i Nordeji od 2009. čini se da operacije povezane sa offshore strukturama odgovaraju poslovnoj strategiji Luksemburške banke. Dakle, postoji nedostatak u samom toku informacija i to e, je izrečito napisano u ovom izvješću o upravljanju bankom. Hvala. Hvala, dobit ćemo taj izvještaj i analizirati ga. I e, Heidi Hautala se javila za riječ. I još e, dva javljanja za riječ. E, o, sažetak pitanja e, Eva Žoli, potpredsjednica, onda gospođa Gomeš i gospođa Hautala na kraju. Samo jedna opaska. Vi, vi kažete da ste naučili lekcije, izvukli pouku i da djelujete u skladu s time. Što mislite o lopovima koji su ukradeni i oni, koji su ulovljeni, i oni kažu naučili smo svoju lekciju, bit ćemo bolji. Što se događa sa samim, sa samim prekršajima, sa kaznenim djelima, s kaznenim aspektom u slučaju Nordea? Koje su tu točno sankcije koje su predviđene, koje ste vi predvidjeli? Mislim da vi govorite o poukama koje ste izvukli. Mi više ne želimo čuti taj diskurs, želimo da se pojedince sankcionira, pojedince koji su pomogli uspostaviti offshore strukture koje su Dansku, Finsku i Norvešku i druge e, oštetili u smislu poreze i zanima me točno koliko je ljudi sankcionirano. Čini mi se da je da vi zapravo prikrivate što se dogodilo jer vrlo dobro znate ako postoji kaznena istraga a vi ste sučesnik u poreznoj utaji, bili biste odgovorni za novac koji je određena država izgubila. Eto, to je nešto o čemu trebate razmisliti i imate odjel za usklađenost. Vi sada plaćate cijenu, nećete biti vjerodostojni ako ne bude sankcija. I još nešto što bih željela reći Bjornu Riseu i Andreasu Stinu. Ne bojite li se da će vaše odvjetničko društvo izgubiti kredibilitet zbog nedostatka ovih sankcija? Dobro, dvije minute, molim vas. Ana Gomiš. Dakle, imamo jedno poduzeće iz Nizozemske Victoria Holdings u Nizozemskoj koje je kupilo drugo poduzeće, Victoria Limited na Malti koje je pak kupilo Grizaunju Jewelry. Gospodin e, koji je vlasnik nije nitko, on je oženjen, za jednog, kćer jednog utjecajnog čovjeka i to je ujedno i danski građanin, jer mu je majka bila dankinja. Što je s takvim pojedincem? i takvim okolnostima. Je li to politički izložena osoba ili običan danski građanin? I kako zapravo vi provodite svoju dubinsku analizu u odnosu na PAPS? Imate li popis? I bilo bi vam, je li bi vam, možda bi vam bilo korisno imati sudbeni popis. Naprimjer, nevladine organizacije u Ukrajini su napravile popis ukrajinskih papsa koristite li vi možda tako nešto kada radite dupinsku analizu klijenata? I e, na kraju, što radite kada otkrijete ne offshore aktivnosti, nego onshore aktivnosti koje su dio pranja novca kada se ulaže u nekretnine ili, ili e, firme u Europi. Hajdi, hvala. Prvo, što se tiče Nordeje, Jeste li već istražili offshore aktivnosti u švicarskom ogranku, da ili ne? I gospodin Mannheimer, čast je imati vas ovdje i spomenuli ste da ste radili i na drugim skandalima i drugim e, velikim korupcijama nordijskih poduzeća. Postoje li sličnosti između Nordeje njihovog korporativnog upravljanja i ovih drugih skandala i kako predlažete kako vratiti one dobre nordijske standarde e, o transparentnosti i odgovornosti. Hvala lijepa. Sada završamo popis govornika. Dobit ćemo odgovore na popisu Transparency International e, stoje četiri nordijske zemlje na vrhu. E, Danska, Švedska, Finska i Norveška. Onda dolazi Singapur i onda dolazi Nizozemska to znači da je gubitak povjerenja jako velik ako se ovi nordijski standardi ne budu uvažavali. uvažavali. Gospodin Elderfield ima prvi riječ. As, I outset... Kao što sam rekao, mi znamo da se od nas očekuje da se pridržavamo visokih standarda kao Nordijska banka i znamo da nismo uspjeli u tom pogledu. Također, slažemo se da treba postojati odgovornost. Govorio sam o sankcijama kada smo spominjali punomoć i stegovne postupke, to se odnosi na višu upravu i financijske posljedice koje će oni snositi što se tiče kriminaliteta, identificirali smo samo jedno područje e, u našoj istrazi, ali mislim da banke, e, ako pogreše, e, mogu izvući pouku, jer jedino na taj način ćemo se poboljšati i vrlo rado možemo doći ovdje i objasniti kako smo to učinili. Imamo PAP, pregled PAP Zbog povjerljivosti naravno ne mogu spominjati pojedina imena. Mislim da smo koristili dva popisa, ne mogu se točno sjetiti koji su to popisi bili, ali e, imat ćemo bolju dubinsku analizu i stroži pregled. I također što se tiče offshore, onshore imamo jasne obveze istražiti to sami, sami provesti istrugu i prijaviti e, sumnjive transakcije nadležnim tijelima. E, Johan vam može odgovoriti na e, švicarsko, pitanje o Švicarskoj. Švicarski ogranak je uključen i obuhvaćen unutarnjom istragom. I vrlo kratko, što se tiče izjave da smo 2009. rekli da smo prestali surađivati samo sa Fonsekom, to je možda nekakav nesporazum jer mi smo rekli da novi kodeks o postupanju, imamo novi kodeks o postupanju i nove zahtjeve, ali nismo, nismo izjavili da smo u to vrijeme prestali imati, prestali kontakt sa Mosak Fonsekom. Hvala. Mislim da mogu odgovoriti na oba pitanja. Sretni smo u Europskoj zajednici jer imamo funkcionalan pravni sustav kada je riječ o financijskom sektoru. Financijska tijela se bave time i imamo potrebnu regulativu. Ali tu je i kazneni aspekt i tužitelji koji također dobro obavljaju svoj posao. U slučaju Telija Sonera, međunarodni tužitelji su na ovome radili već nekoliko godina i u slučaju panamskih dokumenata regulatorna tijela se bave tim pitanjima. Dakle, osobno sam um, uvjeren da je to E, na radaru nadležnih regulatornih tijela, da su ona toga svjesna. Što se nas tiče, s našeg stajalište, s našeg stajališta mislim da doprinosimo transparentnosti i također na taj način doprinosimo sljedećem i Nordea i Telia Sonera, da ponovno spomenem to poduzeće, dobivaju platformu kako bi mogli razviti bolje unutarnje kontrole u ovom slučaju u, u jednom iznimno reguliranom okruženju. Sličnosti e, postoje, postoje i velike razlike i mislim da je najočitija sličnost zapravo nedostatak e, reakcije na samom vrhu tih poduzeća, u samom vrhu postoje različita mišljenja unutar organizacije o tome kako se treba upravljati i Nordea je danas objasnila što oni poduzimaju, i pokušavaju formirati jednu novu kulturu, e, a ne onu kulturu koju smo mi otkrili u našim istragama i u vanjskoj i u unutarnjoj. Dakle, žele jednu, uspostaviti jednu novu kulturu. Andreas, želiš li možda nešto dodati? Slažem se s onime što si rekao, postoje sličnosti Spomenuli smo danas ranije riječ integritet e, koja je ključna za sve ove situacije koje istražujemo i koje smo istražili. Zapravo postoje nedostatak integriteta i nedovoljno upravljanje i kontrola. Tako je zapravo sve i izmaklo kontroli i tako se uspostavio taj e, sustav. Mislim da svakako postoje sličnosti i jedan uzorak koji možemo pratiti. Na temelju naše istrage poduzeća koja su pod e, istragom i pod budim okom medija često zapravo na kraju ispadnu puno bolja, poboljšaju se i budu uzori za druge. Dakle, nažalost, e, ponekad možemo reći e, skandal ili medijska pozornost jest dobra jer dovodi do određenih e, poboljšanja i pozitivnih e, pomaka. Hvala. Hvala lijepa. Srdačno se zahvaljujem. E, raspravili smo mnoga pitanja. Svi odgovori nisu bili zadovoljavajući. Čekamo i pismene odgovore. prije no što zaključimo ovu sjednicu, moram reći da svi pozvani nisu pristali da dođu. E, e, e, Supervisor and Bank Associations kolege su otkazali. Sven Gigold je zamolio da može još nešto reći o tome. Sven, imaš jednu minutu. Minuta će mi biti dovoljna. Htio bih reći da smo u ovom istragama imali trenutak kad smo vidjeli sistematsku obstrukciju i mislim da to ne smijemo prihvatiti. U čitaonice imamo samo stare dokumente, a malobrojni e, novi dokumenti imaju praznine čak i tamo gdje ne treba odobrenje država članica. E, e, u, vidimo kompanije za koje mislim da su sudjelovale, ali nisu sudjelovale s onima koji su odgovorni, e, već s onima koji danas vrše čišćenje. E, mislim da trebamo tražiti da odgovorni ljudi dođu. U Malti smo e, bili i nikada nisam vidio da je nacionalni parlament odbio da surađuje s nama. Mm, politički odgovorni ljudi e, nisu odgovorili na naš poziv. To nije prihvatljivo. Mislim da moramo pooštriti ton. Mi kao istražitelji moramo očekivati da svi partneri s kojima e, radimo e, odgovore i dođu na naš poziv. Hvala lijepa. O tome smo e, razgovarali i na posljednjem sastanku koordinatora e, malteškim e, mi smo malteškim vlastima i parlamentarcima ćemo ostaviti vremena do ovog termina. Imaćemo prvu fact-finding misiju u London Zahvaljujem se na disciplini, zahvaljujem i prevodiocima koji su ostali pet minuta dulje. E, zahvaljujem svim sudionicima na zanimljivom izlaganju. Sljedeće e, saslušanje je 6. ožujka u ponedjeljak ovdje u Briselu. Hvala.